Dragi kolege, molim vas da zauzmete mjesta. Kao prvo dopustite mi da vam pozdravim Daniel Nui, predsjednicu nadzornog odbora u Europskoj središnjoj banci koji je osnovan temeljem zajedničkog nadzornog mehanizma. Ovo je drugo redovno javno saslušanje 2016. godine kako je predviđeno uredbom o SSM-u i međuinstitucijskim sporazumom između Europskog parlamenta i ESB-a. Mislim da možemo reći da imamo vrlo dobru suradnju između naših institucija koja je transparentna i otvorena. Danas ćemo rado čuti nešto o najnovijim događajima u području bankovnog nadzora nakon ispitivanja otpornosti banaka i zatražili smo također da se nešto više kaže o mjeri o kojoj se raspravlja u Bazilskom odboru e, vezano uz reviziju. Sutra ćemo glasovati na odboru, tako da Smatramo da je ova prilika za razmjenu mišljenja vrlo dragocjena što se nas tiče. I sada ćemo eh, dati riječ vama. Vi možete održati vaše uvodno izlaganje. Nakon toga ćemo imati pitanja zastupnika. Izvolite. Hvala. Uvaženi predsjedniče, zastupnici, veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovno s vama na odboru kako bih vas mogla izvijestiti o bankovnom nadzoru u sklopu ESB-a. Imali smo čitav niz događanja u bankarskom sektoru e, nakon mojeg posljednjeg saslušanja u vašem odboru u lipnju. Najprije ću se dotaknuti tih zbivanja prije nego što vam nešto kažem o najnovim reformama u okviru bazarskog okvira. O tome se trenutno raspravlja i vi ste zatražili da vam nešto kažem o tome. Što se tiče najnovijih zbivanja u bankarskom sektoru, htjela bih reći da je profitabilnost banaka u europodručju na e, rekordno niskoj razini, a prosječni povrat na kapital institucija europodručju iznosila je 5,9% u drugom tromjesečju 2016. što je nešto niže od stope krajem 2015. 6,5%, no to je još uvijek dvostruko više nego u prosincu 2014. godine. Mislim da je u tom kontekstu važno naglasiti da se niske kamatne stape ne mogu izdvojiti kao jedini krivac za nisku profitabilnost. Naime, one imaju mješovit utjecaj na profitabilnost banaka. One negativno utječu na kamatnu maržu, ali s druge strane ublažavaju kreditne gubitke i podupiru potražnju za kreditiranjem. Ovaj posljednji kanal je posebno važan za poticanje oporavka u europodručju, što dovodi do poboljšanja općeg poslovnog okruženja banaka. U ovom trenutku se pred nama nalazi još čitav niz dodatnih čimbenika koji negativno utječu na profitabilnost, a to su konkurencija iz nebankarskog sektora, snažnija potreba za ulaganjima u informacijsku tehnologiju kako bi se održao korak sa potražnjom klijenata za digitalnim uslugama i e, djelomično zastarili distribucijske kanale. Također bi banke trebale prilagoditi svoje poslovne modele, međutim nije na nadzornim tijelima da propisuju određene poslovne modele ili da definiraju ciljeve profitabilnosti za banke. Same banke su te koje se moraju prilagoditi novom makroekonomskom i konkurentnom okruženju. Posebni izazov za banke su nenaplativi krediti, NPLs, koji su u značajnom porastu od 2008. godine, posebno u onim državama članicama koje su prošle kroz značajan proces ekonomske prilagodbe ili još uvijek bilježe nizak rast. Europska središnja banka nastavlja raditi na ovim pitanjima s ciljem uspostave konzistentnog pristupa nadzoru banaka kada je riječ o rješavanju nenaplativih kredita u Europskoj uniji. Kao što sam vam već u pisanom obliku rekla, Radna skupina SSM-a za nenaplative kredite je u rujnu pokrenula javne konzultacije o nacrtu smjernica o nenaplativim kreditima te objavila pregled nadzornih praksi i pravnih okvira vezanih uz nenaplative kredite. Konzultacije će biti zaključene 15. studenog, a očekujemo da ćemo usvojiti završni tekst smjernica u siječnju 2017. godine. Međutim, rješavanje pitanja nenaplativih kredita izlaze izvan okvira nadzorne zadaće ESB-a i zato apeliramo na sve dionike da riješe strukturne prepreke koje sprječavaju banke u rješavanju nenaplativih kredita i e, isto tako je tu i pitanje reprogramiranja duga. Potrebno je ostvariti napredak kada je riječ o pojednostavnjivanju okvira za nesolventnost u nekolicini država članica. Dopustite mi da se kratko osvrnem na postupak nadzorne provjere i ocjene tijekom 2016. godine. Ovaj postupak je pokazao da je razina rizika u sustavu uglavnom stabilna, međutim banke iz europodručja još uvijek se suočavaju sa nizom izazova. Već sam spomenula profitabilnost i nenaplative kredite. U nekim bankama se postavlja i pitanje upravljanja koje treba riješiti. Procjena otpornosti je ukazala na dodatne probleme e, kod mogućih negativnih šokova. Kao što sam spomenula u lipnju, sukladno pojašnjenjima koja smo dobili od EB i Europske komisije vezano uz tumačenje zakonodavstva Europske unije, mi ćemo iskazati svoja kapitalna očekivanja u vidu e, zahtjeva za kapital iz drugog stupa te smjernice za taj stup. Agregirani eh, CET1 redovni osnovni kapital bit će uglavnom stabilan u odnosu u usporedbi sa prošlom godinom. Ono što smo primijetili tijekom eh, drugog ciklusa nadzorne provjere i ocjene pod nadzorom ESB-a jest da kod određivanja kapitala iz drugog stupa mora postojati konzistentnost u svim značajnim institucijama mi se nećemo moći baviti konkretnim rizicima koji se tiču pojedinih e, poslovnih modela ako budemo imali mehanički pristup e, kapitalu prvog stupa. Relevantnost e, takvog pristupa koji uzime u obzir specifičnost institucija prepoznat je također i propisima koji su doneseni nakon krize. Europska nadzorna tijela imaju instrumente iz drugoga stupa i taj pristup bi trebalo očuvati u predstojećem pregledu bankovne regulative u EU. Sada ću nešto reći o reformama o kojima se trenutno raspravlja u Bazelu. Prije svega treba istaknuti da je prekomjerna varijabilnost u izračunu rizika kroz interne modele nešto što ugrožava vjerodostojnost i učinkovitost eh, bazelskog okvira za kapitalne zahtjeve te stvara nesigurnost za bankovne banke kao ulagače. Postoji suglasnost među nadzornim tijelima da se svaka izloženost riziku ne može iskazati u obliku pouzdanog modela na način da se može poslušati kao osnova za određivanje regulatornih kapitalnih zahtjeva. U tom smislu je odbor iz Bazela e, iznio nekoliko mogućnosti, kao što je revizija dakle internih rejtinga i pristupa za e, rizik kreditiranja što znači da se e, zapravo ograničavaju određeni modeli e, parametara za rizik Bazelski odbor razmatra različite pristupe kako bi se finalizirale ove revizije. Revizija standardiziranog pristupa riziku kreditiranja, glavni cilj je uspostaviti mjeru između osjetljivosti na rizik i jednostavnosti, te revizija okvira za operativni rizik, što uključuje mogućnost zamjene trenutnog pristupa koji se temelji na modeliranju jednim e, standardiziranim pristupom koji je osjetljiv na rizik. Tamo gdje je to primjereno, e, također se vode rasprave o primjerenosti e, capital fora na temelju internih modela. Istovremeno su, se poduzimaju konačne izmjene vezane uz omjer zaduženosti to je e, važno kako bi se odredio potencijalni B surcharge i kako bi e, se poduzele odgovarajuće mjere izloženosti. Uspostavna ravnoteža između osjetljivosti na rizik i jednostavnosti nije lak zadatak. Mi moramo uzeti u obzir doprinos izmjena politika, smanjenju neželjene varijabilnosti te utjecaj promjena na e, kreiranje dobrog paketa mjera. Htjela bih nešto reći o našoj ulozi u čitavom procesu. Europska središnja banka polaže veliku važnost ovoj zadaći. Mi surađujemo sa predstavnicima iz europodručja prije sastanaka te raspravljamo o e, pitanjima koja se posebno tiču zemalja obuhvaćenih SSM-om. Na bazarskoj razini ESB je uključen u tehnički rad na preostalim otvorenim pitanjima, te e, vezano uz e, studije kvantitativnog učinka Bazilskog odbora za bankovni nadzor. Ključno je da ishod ovih reformi ne dovede do značajnog povećanja kapitalnih zahtjeva sukladno e, sa obvezama preuzetim u okviru skupine guvernera i nadzornika. Naime, to je, ta je obveza preuzeta u siječnju 2016. i ponovljena je u rujnu 2016. Međutim, još je preuranjeno da se potvrdi takav ishod. Što se tiče vašeg izvješća o zakonodavnom paketu vezano u sekuritizaciju, ESB pozdravlja izvorni prijedlog komisije, to bih htjela istaknuti. Mi smatramo da je tu postignuta dobra ravnoteža između potrebe da se oživi europsko tržište sekuritizacije potrebe da regulatorni e, okvir zadrži potrebnu e, oprez. Sekuritizacija može e, poslužiti e, za dobru diversifikaciju baze za financiranje banaka. U ovom trenutku je ključno da postoji takvo tržište koje dobro funkcionira. Zahvaljujući kvalitetnim kvalitetnoj regulativi. Ova dva zakonodavna akta e, pomažu da se izbjegnu greške iz prošlosti koje su dovele do financijske krize, a istovremeno relevantna europska tržišta sekuritizacije koja su se pokazala sigurnima tijekom krize moći će se na ovaj način oživjeti na odgovoran način. Želim također istaknuti da smo postigli značajan napredak u čitavom nizu tema koje su od ključne važnosti za bankovnu uniju, što uključuje i nenaplative kredite. Međutim, naše napore treba dopuniti e, rad na regulatornim pitanjima i pitanjima donošenja politika na razini Europske unije i nacionalnoj razini. Europska središnja banka je spremna kako bi e, e, pružila potrebnu potporu. Hvala vam na pozornosti i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Mi smo da kako spremni dati naš doprinos na zakonodavnoj razini vezano uz neka od ovih pitanja koja ste spomenuli. A sada najprije riječ ima Brian Hayes. A želim vas još jedan pozdraviti na sastanku našeg odbora i hvala vam na izlaganju. Mi smo zajedno sa EBOM prošloga mjeseca imali raspravu o nenaplativim kreditima e, koje ste spomenuli u vašem današnjem izlaganju. Tom prilikom smo čuli da 13 država članica Europske unije još uvijek imaju više od 5% u nenaplativim kreditima, osam njih nalazi se u europodručju. Ja pozdravljam činjenicu da je SB nedavno pokrenula javne konzultacije za smjernice koje se tiču nenaplativih kredita Želim spomenuti primjer iz Irske. Kod nas je ta stopa oko 14% što se tiče nenaplativih kredita, što je uistinu visoko, međutim, ona je iznosila 19% i mislim da smo ostvarili napredak u e, komercijalnim bankama, nešto manje kada je riječ e, o drugim kreditima. Zanima me koji biste vi savjet dali iskim e, irskim političarima i e, našim regulatornim tijelima u smislu rješavanja e, otvorenih pitanja koji se tiču nenaplativih kredita, posebno onih kredita koji su koji traju duže od dvije godine. Vi ste spomenuli neke strukturne prepreke. Što mislite koji bi bio prioritet u rješavanju ovih preostalih pitanja. I na kraju, vezano uz Bazel, mi o tome dosta raspravljamo na ovome odboru, naime postoji zabrinutost da ćemo dobiti nekakav nefleksibilan instrument za rješavanje pitanja kao što su e, interni modeli banaka vezano uz rizik. Što mislite, koji bi bio dobar ishod i kako bi se mogla postići prava ravnoteža? Kako bismo s jedne strane imali povjerenje i transparentnost u bankovnom sektoru, ali isto tako dobru procjenu rizika koji postoje. I u konačnici kako bi to moglo utjecati na ispitivanje otpornosti banaka, što je jedan važan dio trenutnog e, sustava. Hvala. Što se tiče situacije u kojoj se nalaze banke u Irskoj, vezano uz izloženost e, nenaplatovim kreditima, želim reći da uistinu cijenim rad vaših kolega na ovom pitanju. Osoba koja predvodi naš rad je Sharon Donnery, ona je iz Irske, ona je zamjenica guvernera u banci i Nju e, smo angažirali upravo zato što je Irska stvarila dobar napredak u tom području i mislim da zapravo idemo u istom smjeru kao i druge zemlje. Spomenuli ste EBU i rad koji obavlja EBA. Da, mi tjesno surađujemo s EBOM. EBA je prisutna u radnoj skupini koja e, kojom predsjedala Sharon Donnery i mi mislimo da je to vrlo dobro. Mi smo nedavno objavili dva dokumenta. Vi ste postavili pitanje vezano uz smjernice za zakonodavna tijela. Mi, e, dakle, imamo taj postupak procjene u sklopu kojeg se analizira situacija u osam zemalja, dakle analizira se zakonodavni okvir u tim zemljama, moguće prepreke za otvaranje e, tvrtke za upravljanje imovinom i tako dalje. Dakle, to su ključna pitanja u koja su uređena zakonom. E, neke od tih zemalja imaju visoku stopu nenaplativih kredita. Jedna od njih e, nije takav slučaj. No, mi ćemo u svakom slučaju objaviti pregled za 19 zemalja. Tu smo mogli primijetiti sljedeće. Prije svega moramo imati e, kvalitetne zakonske propise vezano uz stečaj. Ja sam, e, ja mislim da je vrlo, ja sam radila na tome u e, kontekstu Unije tržišta kapitala, dakle, e, vezano uz trgovačka društva. Što se tiče ulagača koji bi mogli biti zainteresirani da ulažu u ovo područje nenaplativih kredita, oni moraju e, dobro poznavati pravni okvir jer u protivnom neće biti e, zainteresirani za to. Prema tome, e, trebaju nam zakonski propisi na europskoj i na nacionalnoj razini i ono što je posebno važno jest da sudovi moraju primjenjivati te zakonske propise. Dakle, ta izloženost može biti za e, trgovačka društva, za pojedince i za mala i srednja poduzeća. Za mala i srednja poduzeća je bitan e, brz sudski postupak, e, potrebni su specijalizirani suci, a isto tako treba razmotriti mogućnost izvan sudskih postupaka. Na tome se radi većina zemalja koja ima taj problem ide u pravom smjeru. Poput Irske, dakle, krenulo se sa kvalitativnim smjernicama za rješavanje ovoga problema. Imamo još jednu fazu, a to je da postoji zajednički nadzorni tim koji vodi dijalog sa bankama i e, dakle njihova je zadaća da e, banke krenu u pravom smjeru i to u što kraćem vremenskom roku. Da kako taj postupak se ne odvija jednako brzo u svim bankama, mi moramo biti realni i moramo uzeti u obzir specifičnu situaciju u bankama kao i zakonodavni okvir u dotičnoj zemlji. Što se tiče e, rizično e, ponderiranja rizika, ponderirane rizične imovine, dakle koji bi bio dobar ishod? Prije svega moramo ispuniti mandat e, odbora iz Bazela. A to znači da ne smije doći do značajnog povećanja u kapitalu. To bi bilo prvo očekivanje, a isto tako bih dodala tome da moramo imati jedan kvalitetan, standardizirani pristup koji mora biti jednostavan, ali i osjetljiv na rizike ako postoje output floors koji se temelje na standardiziranom pristupu, onda je jasno da taj pristup dobar, dobro rješenje. Osim toga, neke banke koje si ne mogu priuštiti da izdvoje značajna sredstva u za modele, za održavanje modele, e, Dakle, one bi se mogle sloniti na taj standardizirani pristup kod procjene rizika. Hvala, Hvala. Što se tiče Bazela 3, mislim da je to tema koja nas danas najviše muči i prije nego što odbor zaključi s radom u ovoj fazi, ja bih htjela provjeriti što mislite koju bi osnovnu poruku Europski parlament trebao uputiti s obzirom na vaše poznavanje Europskog bankovnog sustava, s obzirom na poznavanje rizika, što mislite koja bi trebala biti osnovna poruka koju ćemo mi uputiti Bazelskom odboru? A to se posebno odnosi na osnovno pitanje kojim se djelomično bavi odbor iz Bazela, a vi ste to spomenuli u uvodnom izlaganju. Riječ je naime o različitom pristupu u SAD-u e, koji su se opredijeli za standardizirani pristup i europskih banaka koje neovisno o veličini se opredjeljuju za e, interni model. Kako bi nas se čulo, moramo jednim glasom i jednoglasno govoriti u Europi ovo vrijeme je ozbiljno i pregovori su isto tako ozbiljni i teški, kao što smo to mogli vidjeti. I to je omogućilo da također više e, govorimo jednim glasom, da shvatimo da postoji potreba za tim, kako ne bismo zapravo e, izlagali različita stajališta. A prednost SSM-a je zapravo da daju isto glas državama koje nisu za stolom Bazelskog odbora. Znači zajedno možemo biti jači. Mislim da je izuzetno važno da postignemo sporazum i zbog toga ne potičemo banke da govore o tome da e, zapravo bolje ne imati ikakav dogovor nego loš dogovor. Mi mislimo da je to suprotno. Za nas i za Europsku banku je sporazum važan, no treba uzeti u obzir specifičnosti bankarskih sustava to naravno nije sad neko pitanje Europe protiv SAD-a, internog modela i standardiziranog modela i tako dalje. Neke države kao SAD e, više naglasak stavljaju na e, korištenje testova otpornosti koji su isto tako modelizirani modeli. Nitko ne radi testove otpornosti bez modela. Oni više koriste znači takve modele, a mi koristimo modele onako kako su oni opisani u E, tekstovima, europskim tekstovima i u znači, dokumentima Bazelskog odbora. Ono što je mm, važno je da SSM zapravo e, proizvede to da ti testovi e, budu valjani, da budu koherentni. Prije SSM-a kao i mnogo drugih stvari, to je bilo rađeno na različite načine, svako je imao svoju metodu. No, Znači to, ta, to validiranje, ozbiljno validiranje modela i ako nakon toga e, uspijemo uvjeriti, prisilimo na neki način banke da ih koriste na ozbiljni način, to će onda naravno e, biti veliki napredak. Moramo uzeti u obzir e, mnoge elemente, moramo uzeti u obzir na primjer određene hipotekarne kredite u ovim dokumentima e, Bazelskog odbora. Naravno, hipotekarski krediti nisu u bilancama američkih banki, to je nešto što moramo u svakom slučaju uzeti u obzir. Moramo u svakom slučaju poslati cijeli niz valjanih e, poruka i vjerodostojnih poruka našim američkim kolegama, no ja ni u kojem slučaju nisam pesimistična što se tiče preporuk, e, što se tiče pregovora i mislim da e, zbilja igramo vrlo ozbiljno našu ulogu. Hvala. Puno hvala. Pozdravljam govornike i zahvaljujem im na dolasku. U nekoliko zadnjih testova niste uzeli u obzir niz rizika koje doista utječu na banku. Vi ste se oprijelili za ovu dosta neprozirnu kalibraciju. Niste uzeli u obzir, na primjer, Brexit, E, aktivnosti same Europske središnje banke gdje bi se mogli stvoriti novi mjehuri, e, novi rizici koji proizlaze iz deregulacije bankovnog sektora i izostavili ste niz banaka u raznim zemljama koji imaju problema sa solventnosti. E, stoga su vaši rezultati prilično sumnjivi u vašim ispitivanjima otpornosti. Nisu niste uzeli u obzir realnu situaciju, pa vas želim pitati zašto to radite. A drugo moje pitanje se odnosi na neovisnost e, vašeg zadatke. Danas sam dobila vaš odgovor na moje pisano pitanje o Deutsche Bank banci i o malom škandalu koji je nastao. Zašto ste uključili jedan podatak, a ne ostale. Da li vi manipulirate rezultate banke e, kako biste raznim ljudima dali razne rezultate? Rečeno mi je da ti testovi otpornosti nisu prikladni za ocjenu e, e, sustavnih, odnosno sistemnih rizika. Ako ne možete ocijeniti rizik financijske propasti, zašto ovo radite? I napokon, zašto e, slabite kapitalne zahtjeve za te velike banke? Kažete da testovi izdržljivosti nisu uzeli u obzir sve rizike e, s kojima su banke suočene. Da, jer e, testovi izdržljivosti nisu predviđanje financijske situacije. Oni su ciljani na konkretne rizike, jer samo tako mogu dovesti do adekvatnog zaključka. No dopustite da vas podsjetim eh, da je SSM odlučio odnosno da e, SSM nije odlučio e, koji su to e, testovi, to je EBA učinila i ona odlučuje o tim scenarijima na primjer osnovni scenarij procjena rizika Europskog odbora za sistemske rizike koji surađuje sa općom upravom za financijsku stabilnost. Dakle, mi smo vjerojatno jedini koji e, ništa nemaju za reći i ne odlučuju o tome kakav će biti scenarij jer e, mi ne želimo ući u sukob interesa. Mi uzimamo zadane scenarije i nastojimo učiniti dobar posao. E, SRB e, Nadam se da je tu realnu makroekonomsku dimenziju o kojoj govorite, no u 28 evropskih država imate različite situacije. Nemaju sve države i sve banke u isto vrijeme e, situaciju gdje su im potrebne makroekonomski prudencijalni alati. Dakle, ta ispitivanja izdržljivosti se odnose na pojedine dimenzije makroekonomske situacije. Kada je riječ o mogućim slabostima e, testa, e, odnosno ispitivanja izdržljivosti, pa slažem se s vama da povremeno moramo ponovo razmotriti način na koji koristimo stres test. E, mi već neko vrijeme radimo po istoj metodologiji, i spremni smo e, surađivati sa CEBom kako bi se e, metodologija e, revidirala i ažurirala. Kažete mi da nismo realno prikazali situaciju Deutsche bankoj Ja se ne slažem s vama. Podsjećam vas da u ispitu izdržljivosti imamo statičnu e, bilancu i banke moraju tri godine uzastopce stalno raditi jedno te isto, čak i ponavljati iste greške što ne bi učinile u stvarnom životu. I zato se za vrijeme e, tog postupka uvijek događaju stvari koje su iznimne. Mi smo u bilansi uvijek morali pregledati određene zahtjeve banaka. Najudobnija e, situacija je sve odbiti i ja sam ponekad prilično sklona tome, ali Eh, kad imate strogu i strogi pravičan nadzor, eh, morate biti i pravični. A Deutsche Banka je bio takav slučaj. Bio bi je još jedan sličan slučaj. Jedno drugo ispitivanje smo radili eh, za jednu drugu banku i postupili smo na potpuno isti način. To je bila privatna operacija, e, to je bilo e, u e, računima Deutsche banke za 2015. godine i to su obavili revizori, a ne mi. A još nismo imali dopuštenje kineskog nadzornog tijela u e, velikim potvatima kao što je taj, pretpostavljam da je bilo prethodnih kontakata kako bismo pripazili da se ne trati vrijeme uzalud ako bi se naišlo na protivljenje. Dakle, još uvijek smatram da smo imali sve dobre razloge da radimo to što radimo. Kao prvo, to je objavljeno od prvog dana u materijalu e, koji je objavljen, ništa nije bilo skriveno. Glasovalo se, odnosno glasao je nadzorni odbor i SSM-a i EBE, odnosno Europskog e, e, Mislim da nismo ništa učinili krivo i da nismo e, drugačije postupali prema raznim bankama. Hvala sve Nikborg. E, hvala i e, dobro došli na ovogodišnje saslušanje. Prvo želim reći da općenito atmosfera kad je riječ o e, financijskim zakonskim propisima se mijenja, e, mijenja se ton i moram reći općenito da mi je vrlo drago što imamo SSM jer bez toga bismo imali e, natjecanje prema nadmetanje prema dolje kad je riječ o e, propisima. Mislim da radite dobro, ali da niste u potpunosti oslobođeni E, onoga što se općenito događa. Dakle, e, postupanje prema e, MDA i podjela zahtjeva u stupu 1 i stup 2 nije utemeljen na europskom pravu, na pravnoj stečevini i mislim da ste vi išli na ruku bankama. E, dakle, drugo, kada je riječ o ispitivanju izdržljivosti, mislim da pravila kažu da možete e, učiniti iznimku ako je transakcija u potpunosti izvršena. No ova transakcija e, koju ste, koju ste vi e, odobrili da bude iznimna nije u potpunosti odobrena 2015. E, godine, dakle niste, niste poštivali pravila pa ja želim da iskreno i otvoreno o tome govorite jer mi ne možemo dopustiti da ispitivanja izdržljivosti nisu e, ista za sve države i sve banke, a e, stopa zaduženosti Deutsche banke je izgledala kao da je iznad 3%, a trebala bi biti ispod 3%. E, stoga e, vaš dopis e, gospođi Demazi nije uvjerljiv. Pa u potpunosti se slažem s činjenicom da se pravila ne smiju mijenjati jer postupno uvođenje novih pravila nije dovršeno. Moramo provoditi te zakonske propise, ne smijemo zaboraviti e, što je učinjeno do sada, to je bilo potrebno i mi to moramo primijeniti i to je doista stajalište SSM-a. Ne želimo imati e, više zahtjeva u prvom stupu. Smatramo da je to u redu. E, stoga e, želimo da se u potpunosti poštuju zahtjevi GOS-a. Kad je riječ o drugom stupu, o snižavanju e, okidača za e, maksimalni iznos za distribuciju. Mi smo tražili pojašnjenje komisije jer su naši pravnici rekli da se to može tumačiti na razne načine. Dakle, dobili smo to pojašnjenje, tražili smo ga, dobili smo ga i smatrali smo da to trebamo provesti. Cilj je taj zahtjev iz stupa 2 plus, e, e, plus smjernice iz 2015. da je to općenito ekvivalentno prijašnjem stupu 2 E, mi smatramo da banke trebaju slijediti smjernice, ali ali komisija i Europska središnja banka e, su dali strože smjernice od onog što ste vi činili. Niste imali za to pravnu osnovu. Ne, ne slažem se s vama. Bloomberg je o tome detaljno izvijestio i mislim da je to bilo vrlo jasno. Pa sasvim iskreno ja se ne slažem, ali vrlo rado ću s vama razgovarati o detaljima. Mi smo dobili dopis od velikih banaka 2015. a ne 2016. godine. Dakle, 2015. mi smo primjenjivali e, smjernicu EB od e, istog trenutka, onda je došlo pojašnjenje komisije e, 2016. godine i smatrali smo da nema drugog rješenja već da provedemo u dijelo to što je komisija e, iznijela u pojašnjenju. E, maksimalni iznos za distribuciju nije relevantan jer tu nema automatizma. Mi smo pokrenuli dijalog e, Dakle, treba ući u dijalog prije nego što se može ići na nadzor i to je objašnjenje zašto je iznos za maksimalni iznos za distribuciju takav kakav je. Kad je riječ o slučaju Deutsche Bank, mislim da smo učinili ono što smo morali. Vi ste rekli da transakcija mora biti u potpunosti gotova 2015 ali to je bilo nešto što je gotovo, to se nalazilo u e, računima u knjigovodstvu, dakle kada e, situacija nije jasna, to nije odluka samo EBE, da se ta situacija objavi, to je bila odluka i to je bila i odluka SSB-a. Dakle, mi smo možda bili suviše pravični, a premalo strogi. Možda je sve odbiti bolja politika, udobnija politika, ali ponekad bi dovela do smiješnih e, ishoda. Zato smatramo da moramo ozbiljno razmotriti sva pitanja koja su nam postavljena i opet moram reći da smo se prema svim bankama ponašali na potpuno isti način. Hvala da budem institucionalno pravičan. Moram reći da je drugi stup nešto što je i za što je i parlament izglasao kako bi se izbjegle neke situacije. Dakle, koliko ja razumijem, Eba je zadovoljna s tim rješenjem. Marko Vali. Si, grazie Puno hvala. Pa ja sam sa velikim zanimanjem eh, pratio vaše odgovore koji se odnose na Deutsche Bank, osobito ispitivanje otpornosti i operacija od 4 milijuna eura koja je finalizirala, final, finalizirana krajem 2015. a u potpunosti zaokružena 2016. Imam niz pitanja koji se temelji na vašim odgovorima. Kao prvo, postoji li mogućnost da se na temelju uredbe eh, donose odluke eh, koristeći diskreciono pravo jer eh, Deutsche Bank izgleda ima bolji tretman. Zar to nije narušavanje tržištog natjecaja banaka jer vi govorite o kreditnim rizicima, a istovremeno potpuno ignorirate financijski rizik. Izgleda da ste donijeli diskrecionu odluku da spasite važnu njemačku banku u interesu visokih financija. Dakle, zašto za Deutsche banka, ne za jednu španjolsku banku? Um, gdje je riječ o dve milijarde. E, dakle, kako možete donositi odluke na diskrecionoj osnovi? Ovo ne daje dobar dojam, ne ostavlja dobar dojam. E, čini se e, da imate nacionalne središnje banke i sukob interesa s visokim e, financijama, ignoriraju se činjenice u jedinstvenom nadzornom mehanizmu kao što je ovaj, Šteta je da ne razmatrate uzroke bankovne krize trebamo razmatrati financije, trebamo razmatrati rizike e, koji uzrokuju ogromnu sistemsku štetu. Moramo e, gledati kako da novac uđe u realno gospodarstvo da bi se potaknulo gospodarska aktivnost. Mislimo da je realno gospodarsko malo zdravije u boljem stanju od bankarskog sustava Imate dvije minute za pitanje. Dakle, ja sam već postavio pitanje. Zašto različito postupate prema Deutsche Banki i Španjolskoj banci? Hvala na pitanju. Da, ja ne govorim o individualnim bankama, ali tu banku koju ste spomenuli, ništa se nije događalo 2015. godine, nego sve e, u potpunosti 2016. godine. I E, banka ništa nije tražila i te informacije ne bi bile relevantne. Ne znam od kuda sad dolaze te informacije. Imamo razli... Nije to ista sad situacija s različitim rezultatom, nego dvije različite situacije. Evo, ja ne razumijem e, pitanje, znam sad da je se tome pisalo u novinama, ali ja ne mislim da je to bilo korektno. Znači, što se tiče ove jedne, to je takva situacija i mogu vam samo preporučiti da kontaktirate španjolske nadzornike ako mislite da ćete dobiti neke druge informacije. A kad e, govorimo o financijskim rizicima, rizicima na tržištu, koje mi nismo učinkovito nadzirali i procjenjivali, to nije e, konkretno. Znači, tijekom ovog postupka nadzorne provjere i ocjene mi smo u svakom slučaju procijenili rizike što se tiče tržišta. I to je slučaj cijelo vrijeme. Radi se o vrlo ozbiljnim rizicima koje uzimamo ozbiljno, posebno e, nakon krize. No što se mene tiče i prije krize. Dakle, mogu reći da mi e, banke analiziramo na isti način što se tiče rizika, kreditnih rizika, tržišnih rizika i tako dalje. Te što se tiče znači njihovih e, poteškoća, što se tiče znači eventualne kreditnih rizika i tako dalje. Hvala, Barbara Kapel, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, 18.10. Znači, govorili, govorili smo, znači, o vezano uz znači zahtjeve, kapitalne zahtjeve. Postavlja se pitanje na koji način se banke mogu adaptirati. Govorili ste o 5%, a danas ste govorili također o infrastrukturi i svoj većoj konkurentnosti u bankovnom sektoru. Postavljamo se pitanje vezano za ove teme kad govorimo o regu, pravilima i isto tako zahtjevima. Kad govorimo znači Raz, govorimo znači o strogim eh, zahtjevima, ali više od trećine e, znači cjelokupnog tržišnog e, zapravo transtržišnih transakcija se e, odvijaju u takozvanom sivom sektoru koje nisu službene banke. Postavljamo se pitanje kako možemo to riješiti, možete li nam dati neke siguste vezano uz rokove kako bi se to moglo riješiti. A što se tiče rizika dugova, znači državnih dugova, Imamo e, znači investicije koje da bi bile profitabilne moraju biti zapravo rizičnije. Da, vi ste rekli da je to revolucionarni pristup e, i nije zapravo neobičajno da se znači limitira ovakva tri zahtjeva. Moje pitanje je sljedeće. Možete li nam objasniti koje su makroekonomske posljedice toga i što mislite o tome da bi to moglo povećati cijene i isto tako zapravo učiniti situaciju puno težom za banke što se tiče podvrgavanja ovim e, stopama i omjerima. Znači ovo je dobro pitanje. Kad govorimo o činjenicama da banke se moraju prilagoditi svojim poslovnim modelima sadašnjoj situaciji, moramo prije svega uzeti u obzir da banke moraju biti učinkovite. No dobra vijest je da znači ovaj omjer između troškova i prihoda je dosta velik za ove banke, ima zapravo prostora e, za više učinkovitosti što se tiče smanjivanja troškova. U drugim situacijama možda možemo imati možda pre, pre veliki kapacitet određenih bankovnih usluga, možda u nekim državama ili u nekim e, situacijama, znači te usluge bi trebale biti e, učinkovitije. Da, na primjer, to, na primjer, digitalizacija je, pomaže bankama da smanje E, rizik e, i njihov omjer između troškova i prihoda. To znači nije, to je jedan instrument, ali dobara kvaliteta e, informatičkog, znači informatičke opreme unutar banka, banaka je nešto što može zbilja pomoći smanjivanju troškova. Što se tiče konkurentnosti i zapravo tog tržišnog natjecanja sa nebankovnim sektorom. Da, u istinu ista pravila i isti rizici bi trebali biti uzeti u obzir gdje god je to moguće. Ista pravila bi trebala vrijediti. Mi u potpunosti e, podržavamo predlog komisije rješavanja ovog problema e, shadow bankinga, znači sivog bankarenja. i to je u svakom slučaju izazovno pitanje, budući da oni dovode u pitanje e, konkurentnosti i pošteno tržišno natjecanje. Mi to gledamo vrlo pomno i nadziremo vrlo pomno, no za e, određene banke, to može biti također i prilika da se kroz takve neke posebne usluge također susreću sa određenom vrstom klijenata. Mogu reći da je pitanje otvoreno u novom financijskom okružju i banke moraju pronaći najbolji način kako obaviti dobar posao u ovom konkurentnom okružju. Na bankama je da promisle e, svoju učinkovitost i učinkovitost njihovih poslovnih modela. Kad govorimo znači o izloženosti e, e, državnim dugovima, znači Znamo, i to smo naučili tijekom krize, da je to nešto što će se morati rješavati bankarska unija je također e, izgrađena i osmišljena kako bi se znači riješio taj e, problem kako bi se riješio znači ovaj problem e, državnog duga moja preporuka je, budući da je pred nama dug put i zapravo će nam trebati dosta vremena da postignemo svoje ciljeve, preporuka je da krenemo na posao što je prije moguće, da krenemo e, postepeno kako bi e, stvorili prave poticaje ili da ne stvorimo znači disrupciju i ne poremetimo financijsku stabilnost. E, idealno to bi trebalo biti međunarodnog paketa kako zapravo bi stvorili ista pravila za sve na međunarodnoj razini. Hvala. Jose Manuel Fernandez, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Želim vas e, vam postaviti pitanje vezano s kapitalizaciju što se tiče znači depozitara. Postavlja se pitanje vezano uz rekapitalaziju, e, znači Portugalske banke Kazare Real. Kad govorimo o rekapitalizaciji, dokapitalizaciji, e, e, predsjednik SSM-a se susreo sa Antonijom Dominkosom, e, znači e, predsjednikom upravnog odbora Casa Real, kako bi govorili o dokapital, e, kapital, dokapitalizaciji Real Casa. Da, što se tiče moje uloge kao nadzornika e, jedinstvenog nadzornog mehanizma SSM je da vidimo da li su sve e, slabosti rješavane na najbolji mogući način kad se dogodi da, e, na primjer, imamo javnu banku i da vlada znači namjerava znači riješiti određeni problem, znači situacija koja nije zapravo se stvorila samo krizom nego i prije toga i da onda se zapravo postavlja e, takva situacija gdje o, javni vlasnik dokapitalizira, odlučuje dokapitalizirati banku, ali to se obavlja pod e, kontrolom DG za tržišno natjecanje kako bi bismo bili sigurni da e, javna imovina koja se daje e, banci se znači daje pod e, uvjetima e, ulaganja u običajnim e, ulagačkim uvjetima, ne da to bude nekakva prikrivena državna potpora. Znači u svakom slučaju povrat na ulaganje mora biti isto kao što se na primjer očekuje od e, određenog privatnog tijela za ulaganja. Evo, u svakom slučaju i službi za tržišno natjecanje u komisiji će vam to moći objasniti na najbolji mogući način. Vi ste spomenuli da smo se susreli sa gospodinom Domingezom eh, te da je došlo do promjene u znači samom predsjedništvu i u znači u ovom znači okviru viših dužnosnika koji eh, upravljaju, viših menadžera koji upravljaju banko, bankom, Mogu reći da postoje razgovori sa različitim e, razinama i ovisno o sistemskoj, e, sistemskom riziku. Mi se susrećemo sa ljudima koje je sama banka imenovala. Radi se o članovima e, nadzornog odbora, zapravo upravnog odbora ili nekim višim menedžerima i tako dalje. To je nešto što je izuzetno uobičajeno. A ono što treba zapravo glavna uprava za tržišno natjecanje provjeriti da se zapravo radi o postupku koji bi upotrebio bilo koji privatni investitor. Hvala. Jakob von Farseker, izvolite. Hvala. I izuzetno je zadovoljstvo što ste sada s nama. Postavit ću vam pitanje koje je povezano sa izborima u SAD-u. E, to je zapravo podsjetnik koliko je zapravo važno povjerenje u e, institucije, upravljačke institucije. Vaša posebna institucija i mi smo uložili mnogo političkog kapitala, budući da je to zapravo bio ključni element odgovora na prošlu financijsku krizu. Vi imate veliku odgovornost i mi smo toga svjesni, vi ste toga svjesni. No kad netko ima takvu odgovornost, onda se postavlja, se postavljamo pitanje što je sa oprezom. A E, oprez za vas bi značilo to da provjerite da su bilance zapravo e, vrlo brzo uravnotežene budući da je to dobro ne samo za gospodarski rast nego prije svega i za e, povjerenje građana. A kad govorimo o oprezu onda bi bilo dobro da ne uzimate u obzir specifične interese posebnih i nekih e, specifičnih banaka. Kad e, govorimo e, u 2015. godini počeli smo taj proces, ali ovo vi sada govorite, još 2006. godine nam je e, potrebna znači radna skupina da postignemo ono što smo trebali već postići u prošlosti. Postavljam se pitanje ka, što ćete zapravo napraviti sa tim e, mjerama predostrožnosti sljedećih mjeseci kako se ne bi našli u situaciji da se nađemo da nam zapravo u situaciji da nam ne vjeruju. A kad govorimo o Bazelu 3 i Bazelu 4, ako očekujemo da e, modeli rizika da, su to zapravo nešto što je stvarno bez obzira ako e, povećamo i poboljšamo nadzor, onda bi zbilja bilo bolje da to zapravo bude jedan element e, strateškog nadzora kao na primjer stopa e, zaduženosti i postavljamo se pitanje da li bi bilo razumno kako bismo zapravo riješili specifičnu situaciju koju imamo u europskom e, bankovnom e, sektoru, da li to onda možemo znači napraviti tako da inzistiramo na tome da nemamo te takozvane floors, znači pragove. Hvala. Mogu, hvala, mogu vam reći da sam e, u potpunosti svjesna E, tog povjerenja koje mi je dano vezano uz e, nadzor jedinstvenog e, nadzornog mehanizma, a isto tako svjesna sam i tog tereta i odgovornosti koja leži na meni. A kad govorimo... Znači, kad e, govorimo znači o definiciji ovih izloženosti koji nisu ne daju rezultate mi e, smo znači tražili određene e, određene odredbe odredbe što se tiče i znači bonitetnog nazgora kako bi se te izloženosti pokrile to znači da možete e, sa, sa tim e, sa tom visinom zapravo e, kapitala možete opstati u određenoj situaciji čak ako i dođe do na primjer nekakvog problema ili stresnih situacija na samom tržištu da sada krećemo na drugi korak, a to je da govorimo e, bankama da je dobro da imaju razumni znači razumnu ka, visinu kapitala kako bi onda mogli nastaviti sa e, svojim poslumanjem, a i da znači uzmu u obzir određene e, poteškoće koje mogu nastupiti, određene krize koje mogu napustiti. To znači da moramo sada ubrzati cijeli proces. Mislim da smo sada prisiljeni da uzmemo u obzir situaciju različitih e, banaka i različitih zakonodavnih sustava i okvira. Najbolji način e, rješavanja ovog tipa imovine je zapravo da imamo individualnu analizu, tražimo od banaka da nam daju svoje planove, kako bi vrlo brzo, zapravo koliko je brzo moguće da riješe znači te svoje izloženosti koje ne daju prihoda. I za budućnost isto tako zahvaljujući smjernicama koje smo objavili ili koje ćemo objaviti u budućnosti, mi želimo osigurati to da e, da te izloženosti e, će biti stabilizirane u budućnosti i da se u takvoj situaciji više banke u budućnosti ne nažu. Kad govorimo o Bazelu, i e, modeliziranju rizika, da naravno postoji to modeliziranje rizika, naravno postoji složenost različitih e, situacija, naravno trebamo imati tu situaciju da ako znači imamo dovoljnu znači odnos između e, kapitala i izloženosti mi obavljamo dobar posao, čini mi se što se tiče zadržavanja kvalitete modela, mi provjeravamo to stalno i ipak mi sada e, provodimo određene pregovore vezano uz to i to zapravo ovisi o e, razinama. A i također bi bilo dobro da imamo jedan novi standardizirani pristup koji s jedne strane će uzeti u obzir osjetljivost, a s druge strane osigurati jednostavnost. U tom smislu onda ćemo imati zapravo manje poticaja za banke e, da koriste neke modele koji će biti i e, troškovno kompliciraniji i skuplji. Mogu reći da imamo cijeli niz elemenata koji čine rješenje moramo biti e, oprezni i koji dovode da koristimo znači te neke mjere opreza u e, znači težim situacijama. E, hvala, ja ću govoriti francuski. Čini mi se da je transparentnost najbolja politika i najbolji put Isto tako moramo imati kulturu odgovornosti, jer ponekad nitko nije odgovoran. Nacionalni parlamenti ponekad ne mogu e, postaviti pitanja Europskoj središnjoj banci, i čak ako i dobiju e, konkretna pitanja, Europska središnja banka ne odgovara na ta pitanja. Znači što se tiče jedinstvenog nadzornog mehanizma, znači da Europska banka nije imala nikakvu ulogu do dokapitalizaciji e, e, portugalske banke. Postavljam si to pitanje, to je pitanje. A isto tako recite mi kad ste imali sastanke sa javnom bankom, e, državnom bankom Portugala, da li se radilo o službenim ili neslužbenim sastancima. Isto sam postavio to pitanje koji tip informacije je dobila e, Europska središnja banka za e, pokretanje procesa. Koje su to e, informacije koje su dobili o situaciji, o kreditima, isto tako predviđanje gubitaka, na koji datum je to bilo napravljeno. Ja mislim da je ovo dobro mjesto da budemo transparentnosti i kao što sam rekao na početku transparentnost je uvijek najbolji put. Hvala, hvala što tako dobro e, govorite na francuskom i bit će mi lakše u tom smislu odgovoriti. Da, ja mislim da je transparentnost je jako dobra stvar, no imamo također i obvezu poslovne tajne i prema zakonima koje su zastupnici u parlamentu izglasali da vam daju, e, da vam dam neke e, informacije što se tiče individualnih banaka. No što smo napravili za ovu banku smo napravili isto što smo napravili za neke druge banke. Ja neću reći da sad nismo bili odgovorni što se tiče dokapitalizacije. Kad se određene banke nađe u određenim slabostima, što se tiče kapitala i tako dalje, onda mi tražimo od tih banaka da se dokapitaliziraju i da riješe te slabosti. Mi smo to napravili nakon što je provedena istraga na licu mjesta. Ako vam Mm, ako tražite datume, nemam ih sad u glavi, ali govorim ovdje o periodu od dvije godine. Prije toga mi se time nismo bavili, nismo bili za to nadležni. Radi se zbilja o nedavnoj prošlosti. Znači, nakon E, znači našeg postupka nadzora. izmeli smo raspravu sa bankom, zatražili smo od njih da nam dostave e, brojke, dokumente, imali smo isto tako i provjeru na licu mjesta, imali smo također i zahtjeve što se tiče vlastitih sredstava, vlastitog kapitala i automatski ta banka umjesto da na tržištu traži novac od investitora, tražila je od svog vlasnika, državne banke da e, uloži i da joj e, znači e, pomogne u nalaženju kapitala. Što se tiče Europske komisije, posebno ova E, znači uprava za tržišno natjecanje provjerava tu da se tu e, upotrebljavaju zbilja sva pravila koja obično se e, primjenjuju kad imamo jednog privatnog investitora. Ja znam da ova banka je znači razgovarala sa gospodinom Kupmanom i glavnom upravom za tržišno natjecanje i oni su trebali dokazati da ta ulaganja jednostavno će dati prihod na isti način kao što bi e, to e, bio slučaj da je na primjer investirala e, investirao neki privatni investitor Znači oni su trebali dokazati da se radi o jednoj običnoj dokapitalizaciji u e, uobičajenom e, poslovanju e, jedne banke. Ja sam se sastala sa gospodinom Domingeom. Ja se uvijek sastajem sa bankarima koji traže sastanak sa mnom. To je za svakog nadzornika normalno. Mi smo se sastali u Frankfurtu, ja sam također u Portugalu sudjelovao u jednoj konferenciji, on me zatražio za sastanak, ja sam mu na oz, e, odgovorila pozitivno, što je u potpuno, neubo, e, potpuno uobičajeno. Ne znam da li je to sada bilo e, formalno ili neformalno, službeno ili neslužbeno, ja uvijek stojim iza onoga što kažem i u tom smislu je za mene sve službeno. Tu ja zapravo obavljam jedan jednostavni posao nadzornika. A što se tiče pravila fit on proper za menadžere banaka, imali smo znači druge kontakte sa službene i neslužbene, znači sa osobama iz e, upravnog odbora. Evo, za nas je to zbilja rutinski postupak. Hvala, Alfred Sand, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče gospođo, da li je znači vaš sistem uspio riješiti probleme vezano uz korespondentne banke? To ono što je važno je da se rizi se u europodručju eh, pokrivaju na najbolji mogući način. Isto smo imali prošle godine, znači korespondentne banke koji su imali cijeli e, niz znači veza, a imali smo također i rizike korespondentnih banaka koji e, što se tiče veza sa drugim jurisdikcijama. Ako se ne riješi ovi e, problemi, to može sustavno utjecati na određene jurisdikcije i dovesti do financijskog isključenja određenog tipa klijenata, e, znači udruga također koje su osjetljivi dio populacije. Moramo u svakom slučaju provesti e, akcije na tom području. To može se ticati malih e, država u eurozoni. Budući da jedinstveni nadzorni mehanizam treba ojačati suradnju između banaka, koje je vaše mišljenje vezano uz to i koje e, akcije na području politika se može e, na međunarodnoj razini poduzeti? Uh, Hvala. Da, znam da je značajan broj banaka smanjio svoju aktivnost da to može izazvati zabrinost u nekim manjim zemljama koje su obuhvaćene SSM-om. E, žao mi je, ali moram reći da e, dakle, ne postoje nikakvi zahtjevi u sklopu SSM-a da se smanje e, aktivnosti u bankama. Razlog je, su neka druga pravila o zaštiti potrošača ili o sprečavanju pranja novca, na primjer. Da, istina je da je ljestvica više nego što je bila. Banke su sada svjesnije rizika. E, ja, da kako kao nadzornik smatram da je to dobra stvar. Evo, eto, to bi bio glavni razlog. Nadam se da s obzirom da SSM ima jedinstvenu nadležnost, da će i banke obuhvaćene tim područjem, kada do toga dođe, biti u boljoj poziciji. A što se tiče svega ostaloga, ne vidim što bi se moglo još poduzeti na ovoj razini. Dakle, ja nemam ovlasti da djelujem vezano uz to. Pablo Zalba, hvala. Hvala vam što ste se odazvali na naš poziv danas. E, imam jedno pitanje vezano uz paket mjera u sekuritizaciji. Ja sam izvjestitelj za, da, vezano, vezano uz jedno od e, izvješća. zanima me prvo vezano uz pristup, a drugo neki e, žele da se e, smanji stopa na 10%. Zanima me vaše mišljenje o tome. Kao prvo svi morate imati na umu da ćemo imati provedbu prethodnog paketa mjera iz Bazala i to će sigurno značiti strože zahtjeve kada je riječ o sekuritizaciji. Dakle, to bi bio jedan širi kontekst. Što se tiče e, jednostavnijeg, transparentnog sustava sekuritizacije, naša je zadaća da imamo sve bonitetne zahtjeve. Smatram da je prijedlog komisije bio razuman, to je stajalište Europske središnje banke, mi smo to podržali. Što se tiče zahtjeva o retenciji, mislim da je to sada trenutno 5%. Za jednostavnu transparentnu sekuritizaciju to je u redu. Mislim da je to razumno i adekvatno ne mislim da bi to trebalo biti više, a za neke druge oblike su sekuritizacije, a dakle gdje postoji veći rizik, to možda ne bi bilo loše. Ali mislim da nema e, potrebe kada je riječ o jednostavnoj transparentnoj sekuritizaciji. Mislim da je ova stopa od 5% razumna i mislim da se može zadržati. Hvala Eva Kajli. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti na odgovoru pismu koja sam na, uputila gdje ste rekli da će SB, SB iskoristiti sve mogućnosti kako bi e, sve banke u eurozoni imale visoko kvalitetan nadzor. E, dakle, to je važno za zemlje u središtu Europe, ali isto tako i na periferiji. Moje pitanje tiče se e, problema smanjenja e, nenaplativih kredita. Ciljevi iz SSM-a i Grčke banke e, su takvi da ih je teško ispuniti s obzirom na postojeći pravni i administrativni okvir. E, dakle, određeni su neki koraci e, vezano uz izvansudske postupke. To se odnosi na korporativne nenaplative kredite. Imajući u vidu težinu krize, produžetak e, zaštitnih mjera kojima bi se mogla zaštititi E, zaštititi primarno sjedište građana koji su u teškoj ekonomskoj situaciji. Zanima me, hoće li se o tome raspravljati u SSM-u i imate li možda neke druge sugestije ili druge uvjete? Ovaj okvir koji ste spomenuli zapravo je plod uvjeta e, koje su institucije postavile pred grčku vladu. Što se nas tiče, mi nismo otišli tako daleko e, kada je riječ o izloženosti nenaplativim kreditima. Mi trenutno održavamo konzultacije koje će se završiti sredinom studenog i tek ćemo u tom trenutku moći tražiti od banaka da provode te mjere, a inače to će biti finalizirano početkom 2017. godine. No, neovisno o tome, već postoje neke banke koje su na vlastitu inicijativu odlučili poduzeti neke mjere, a inače je naglasak više na svjetskoj razini. Dakle, postoji različiti oblici izloženosti nenaplativim kreditima. Tu su dakle velike korporacije, pojedinci, mala i srednja poduzeća. Isto tako i kod pojedinaca nije isto je li riječ o potrošačkom kreditu ili hipotekarnom kreditu. I kod hipotekarnog kredita je razlika ako se radi o e, primarnom stanu, odnosno nekretnini. Dakle, e, mislim da u svakom slučaju e, neće biti na prvom mjestu prvo prebivalište kod pojedinaca. Dakle, krenut ćemo od korporacija i malih i srednjih poduzeća. I to e, nije dobro samo za banke, nego i za same korporacije. Dakle, ako žele ponovno poslovati, ako žele da im se odobri zajam od, od strane banke, onda moraju e, naprosto počistiti bilancu, tako da izloženost nenaplativim kreditima e, može se zapravo e, uz odgovarajuće reprogramiranje pretvoriti u naplative kredite. I to bi zapravo bio prvi smjer u kojem se može krenuti. Da kako što se tiče e, pojedinaca, tu je situacija osjetljivija ne kažemo da bi banke trebale imati nutu stopu izloženosti na naplativim kreditima. To se neće dogoditi. Mi se bavimo situacijama u kojima dakle govorimo o prosjeku od nešto više od 7%. To je prosječna stopa a osim stoga one e, banke imaju svoj plan za rješavanje nenaplativih kredita. Mi onda ponekad e, se očitujemo na taj plan, to su uglavnom višegodišnji planovi koji sadrže određene e, dakle vremenske rokove i ukoliko se ti rokovi poštuju onda banke dolaze njihov status u odnosu na nadzorno tijelo postaje bolji mi dakle ne ulazimo u takve detalje, e, dakle ne govorimo im koji bi trebao biti prvi cilj, dakle kao što sam već jednom rekla, dakle svakako da e, stanovi pojedinaca za koji imaju hipotekarne kredite neće biti prvi prioritet. No, bilo bi dobro da imaju jedan plan za E, reprogramiranje kredita kako bi taj kredit e, mogao dobiti status naplativog kredita i na taj način i onda e, se ni pojedinci više neće nalaziti u situaciji nesigurnosti, je to i za njih pozitivno. Hvala, zahvaljujem Danijanu i ovo je bila vrlo dobra rasprava. Sljedeća će se održati u ožujku 2017. godine, a Trenutno izvješće radi na, e, parlament radi na drugom izvješću o bankovnoj uniji e, koji će, e, koji će do tada biti usvojeno na plenarnoj sjednici, a mi ćemo da kako nastaviti dijalog sa SSM-om i sa gospođom Nui. Hvala. sorry, it's my uh, mistake. Ispričavam se, to je bila moja greška. Prelazimo na točku 7, sporazum između Europske unije i Kanade. Izvjetitelj je Markus Weber, izvolite. Hvala, hvala lijepo. Evo ja ću nastojati govoriti kratko. Od 1999. godine postoji sporazum između EU i Kanade o tržišnom natjecanju. E, mi smo sada ponovno pregovarali o ovom sporazume, a riječ je o razmjenu e, informacija između tijela za tržišno natjecanje dviju zemalja. Dakle, ovdje je riječ samo o pravu tržišnog natjecanja, ne radi se o građanskom pravu ili nekim drugim predmetima. Postoje mjere kojima bi se trebalo olakšati provođenje postupaka u području tržišnog natjecanja. Dakle, tržišno natjecanje može imati i globalnu dimenziju, tako da tijela za zaštitu tržišnog natjecanja moraju moći djelovati na globalnoj razini. Ovakvi sporazumi zapravo su način na koji tržište, tržišno natjecanje može odgovoriti na pojavu globalizacije, mi već imamo takav sporazum potpisan sa Švicarskom e, gdje se radi o suradnji i razmjeni podataka. Ovo, ovaj sporazum s Kanadom bit će drugi takav sporazum. Sjećate se da je na saslušanju sa povjerenicom Vestager ona rekla da će nastaviti raditi na tome i da će nastojati da se potpišu i novi sporazumi nakon onoga sa Švicarskom. Dakle, ovo je zapravo uslijedilo nakon našeg zahtjeva koji smo je uputili. Ja sam u ovom izvješću sugerirao da se glasuje za ovaj sporazum. Dakle, mi ovdje imamo isključivo ovlast davanja suglasnosti vijeće to koje će potpisati sporazum, ali dobro je da nam vijeće uopće daje mogućnost da išta kažemo na tu temu. S obzirom da su zatražili naše mišljenje, ljubazno su ga zatražili, mislim da trebamo dati suglasnost. I onako ne možemo mijenjati sadržaj sporazuma, ali mislim da je to slično onome što već postoji sa Švicarskom, a pokazalo se da je to učinkovito. To smo vidjeli i u pododboru za pravo tržišnog natjecanja. Bilo je tamo nekoliko dobrih primjera iz prakse, tako da e, moja preporuka bi bila da glasujemo za o izvješće, odnosno za sporazum. Dakle, ovo je postupak davanja suglasnosti, ako sam dobro shvatio. To je članak 352. Alfred Sant, izvolite. Hvala predsjedniče. Kao što je istaknuo izvjestitelj, sporazum između EU-a i Kanade vezano uz primjenu prava tržišnog natjecanja ne predstavlja nikakav problem. Riječ je o suradnji tijela za zaštitu tržišnog natjecanja EU-a i Kanade vezano uz razmjenu podataka i vezano uz e, aktivnosti koje su protivne tržišnom natjecanju. Ovaj sporazum omogućava da se ažurira jedan prethodni sporazum na istu temu koji je dao dobre rezultate. Kanada je zemlja koja e, dijeli vrijednosti Unije i ovaj sporazum se preklapa sa pitanjima kao što su zaštita privatnosti i zaštita podataka i očekuje se uzemno poštivanje s obje strane. Vijeće je dalo dozvolu komisiji da otvori pregovore 9. listopada 2008. godine, prije 8 godina. Zašto je bilo potrebno toliko vremena da se dođe do ove faze? Koliko mi je poznato, nije bilo e, nikakvog pritiska da se zaključe pregovori. Ovo je pitanje administrativne prirode. Nakon što se obje strane dogovore da njihove politike u području tržišnog natjecanja konvergiraju. E, to bi trebalo ići mnogo brže. Možda sam nešto propustio, možda ima nekih rezervi, ali onda smo tome trebali dobiti informaciju. Drugo, ovaj sporazum je sklopljen e, paralelno sa CET-om, znamo već što je to, o tome smo mnogo čuli Iznenadilo bi me kada e, kolege u ovome parlamentu ne bi shvatili da ovo shvatili kao priliku da se počne razgovarati o CETI. Ovdje postoji poglavlje gdje se e, e, dakle strane obvezuju da će se boriti protiv antikonkurentskih praksi. I to je članak 17.1. Mjere za zabranu antikonkurentskih praksi moraju biti transparentne, e, nediskriminirajuće te poštene. Isključivanje iz primjene e, prava tržišnog natjecanja mora biti transparentno i sve javno dostupne informacije o takvim izuzecima moraju biti dostavljene drugoj strani. Potpisivanje sporazuma i njegova ratifikacija bit će sukladne sa CETom Možda ovaj sporazum, bez obzira što je tehničke prirode, možda je mogao biti uklopljen u CETU e, da je na vrijeme dovršen umjesto da se primjenjuje zasebno. Hvala. Kora van Hvala predsjedniče. želim zahvaliti gospodinu Ferberu na još jednom izvješću. Ja ću e, vrlo kratko. Mislim da je ovo jedan pozitivan signal u našem e, svjetskom gospodarstvu. Mi ne možemo imati granice kada je riječ o predmetima područja tržišnog natjecanja. Konkurentne tržišta će potaknuti ulaganja i gospodarski rast, a znamo da nam je to potrebno u svijetlu potpisivanja CETE. Mislim da ovo je još jedan korak u smjeru bliže suradnje i bolje zaštite poslovnih subjekata i potrošača. Ukoliko se brže uoče kršenja tržišta, odnosno e, propisa o tržišnom natjecanju, potrošači će biti u boljoj situaciji i u Kanadi i u EU. Drago mi je da je u, u ovaj dio sporazuma da su uključene odredbe i o zaštiti podataka. Međutim, imam još neka pitanja vezano uz jedan aspekt sporazuma. U ovom prijedlogu se ne uvodi nikakva obveza, ali postoji prostor za diskrecijsku odluku kada je riječ o definiranju onoga što se smatra važnim interesom, pa smatram da bi bilo dobro specificirati o kakvom se interesu radi, kako će se to odrediti i tko će biti nadležan za za definiciju tog interesa. Mislim da je ovo vrlo nejasan e, pojam, ali eto to bi bilo moje jedino pitanje vezano uz ovaj sporazum. Hvala. U ime kluba zastupnika GUE riječ ima kolegica. Hvala. Hvala vam lijepo predsjedniče. Klub zastupnika GUE NGL u velikoj mjeri se protivi funkcioniranju politike tržišnog natjecanja. Jasno je e, dakle, čiji se tu interes brani. Brani se interes evropskih oligopola. Riječ je o velikim e, kompanijama koje su nastale slijedom privatizacije. I to privatizacije javnih servisa, da se samo sjetimo štednih banaka, i drugih javnih servisa, dakle tu je došlo do prisilne privatizacije. Dakle, čitava zamisao politike i tržišnog natjecanja je da se brane prava potrošača. Međutim, to nije istina. Zapravo se brane interesi krupnog kapitala e, na štetu europskih građana i ovo je upravo jedan takav primjer e, dakle primjer ovoga sporazuma EU i Kanade. Ovdje se radi o razmjeni informacija, radi se o suradnji u redu, ali to nije protiv velikih oligopola, tu postoji veliki prostor za manevriranje, dakle i velika e, prostor za diskrecijske odluke. Ovaj sporazum se pojavio otprilike u isto vrijeme kao i CETA, dakle ovdje se, tamo se govori o privatnom kapitalu i javnim uslugama sa obje strane Atlantika. Mi smatramo da e, treba postati bolja zaštita interesa potrošača. Hvala sada ponovno dajem riječ izvjestitelju. Hvala. Ispričavam se. NF. Mogu li uzeti riječ? Hvala. Ovaj sporazum o tješnjoj suradnji između EU-a i Kanade postoji još od 1999. godine. Iz tog razloga se nadam da je novi sporazum sa e, Švicarskom uistinu dobar obrazac i da će to omogućiti razmjenu podataka i e, povjerljivih informacija. Na neki način koji bi bio e, primjeren e, trgovini 2016. godine dvije trećine rješenja u području tržišnog natjecanja odnosila su se na pitanja koja su rješavana u suradnji sa tijelima trećih zemalja. Iz tog razloga smatram da je važno navesti kako treba obnoviti. Hvala. Vrlo kratko, dakle ovdje je riječ o tržišnom natjecanju, a ne o CETI. Dakle, to nema nikakve veze sa CETom, to je zaseban sporazum i kao drugo, mi možemo povesti raspravu o pravu tržišnog natjecanja, ali bih ipak iznio jedan komentar. Dakle, pitanje ustroja javnih usluga je nešto što spada u suvereno pravo država članica i dakle to je samo djelomično povezano s pitanjem tržišnog natjecanja. Ne mislim da je ovaj sporazum razlog da sada razgovaramo o pravu tržišnog natjecanja. Možemo, ali mm, ja vas mogu pozvati isto tako i na sastanak pod odbora. Možemo tamo razgovarati o tim temama. Ono što mi se čini važnim jest da budemo dosljedni i da e, u smislu dakle da budemo dosljedni u odnosu na ono kako smo e, prije reagirali e, prema komisiji. Istina je, kao što ste rekli, da moramo uzeti u obzir sve faze. Ali imat ćemo vremena, vijeće nam još nije, još zatražilo naše mišljenje, pa se nadam da ćemo moći odgovoriti na vaše pitanje pravodobno. Hvala, mislim da sada možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. U svakom slučaju ovdje se glasuje samo o suglasnosti, tako da e, ćemo kasnije reći kada će se održati glasovanje, ali možemo sada zaključiti ovu točku dnevnog reda i prijeći na sljedeću. I tu e, odmah pozdravljam potpredsjednika komisije Aldisa Dombrovskog. Pozdravljam do predsjednika Dombrovskisa na ovaj strukturni dijalog. To je prvi strukturni dialog sa njim kao predsjednikom od kad je preuzeo portfelj financijskih usluga, pa mi je drago što imamo ovu priliku s njim porazgovarati o nizu vrlo relevantnih pitanja u tom području. Kaj, the Emerald Tilak, uh, we will have a CCP resolution proposal. We have, uh, of course, uh, all the area of banking union and capital market union. Uh, e, dakle, riječ je o uniji kapitalnog tržišta, uključujući i rad na sekuritizacije, ali imamo vrlo pun dnevni red i e, vrlo je pozitivno što imamo ovu mogućnost e, s vama o tome razgovarati. E, predsjednik Dombrovski mora otići u 6.30 pa ćemo biti vrlo strogi u upravljanju vremenom. Gospodine Dobrovski, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Prvo hvala vam na ovom pozivu i na ovoj mogućnosti da razmijenimo mišljenja. Naravno, danas je poseban dan eh, jer dominiraju rezultati američkih izbora i mislim da je prikladno danas razgovarati o radu na jačanju našeg financijskog sektora, da on ostane stabilan i da podržava rast i otvaranje radnih mjesta u Europi. Naš rad na financijskim uslugama se uklapa u puno širu e, gospodarsku strategiju. E, u situaciji sve veće nesigurnosti želim naglasiti koliko je važno o ostati, nastaviti voditi e, razumne makroekonomske i proračunske politike, dok istovremeno poduzimamo strukturne reforme kako bi poboljšali konkurentnost, otvorili ravnog mjesta i pazili da svi budu uključeni. Mi ćemo ovaj pristup izložiti detaljnije u našem e, godišnjem e, pregledu rasta koji ćemo uskoro izraditi. Naša gospodarstva su i dalje otporna Europska komisija očekuje da će na godinu sve države članice rasti, no rizici ipak ostaju i povezani su sa visokom razinom nesigurnosti. E, kao političari moramo podržati taj rast i moramo ponuditi e, sigurnost e, da to možemo učiniti, a ovo se odnosi i na sektor financijskih usluga. Moramo graditi dalje na važnim reformama koje smo govorili e, posljednjih godina, osnažiti bankovni sektor i, e, i unaprijediti, odnosno promovirati nove izvore ulaganja. Počet ću sa e, Unijom kapitalnih tržišta. Mi smo u rujnu objavili E, komunikaciju u kojoj smo se ponovo opredijelili e, da ćemo ispuniti naš akcijski plan za 2015. godinu i drago mi je da nas Europski parlament u tome podržava računamo na vas da e, prvi niz mjera prođe, a to je novi režim E, brošura, nadalje naš e, E, prijedlog e, da počnemo ponovo sa sekuritizacijom tržišta. E, time ćemo što imati jednostavne, transparentne i standardizirane sekuritizacije. Zatim prijedlog da osnažimo kapitalna tržišta u Europi i podržimo fondove za socijalno poduzetništvo i za podizništvo općenito. E, ovi prijedlozi svi trebaju podržati ulaganja time što će povećati financiranje europskih poduzeća i mogu igrati važnu ulogu u osnaživanju oporavka Europe. Prema tome postignemo opipljive rezultate i e, umanjimo prepreke za slobodan protok kapitala u Europskoj uniji. Spomenut ću samo tri stvari koje treba učiniti. Prvo, E, u Europi postoje različiti pristupi nesolventnosti. Europa će uskoro e, predložiti e, novi način restrukturiranja dugova kako bi poduzeća dobila drugu šansu. Drugo, način na koji se porezni režimi u Europi međusobno nadopunjuju može biti prepreka. Stoga ćemo predložiti reforme poreza po odbitku i zajedničke konsolidirane osnovice oporezivanja dobiti trgovačkih društava. Treće, Europska unija nema jedinstveno tržište za osobne mirovine. E, dakle, to bi moglo upotpuniti države, državne i profesionalne mirovine. E, mi sada radimo na odgovorima koje smo dobili i razmišljamo e, o zakonskim prijedlozima koje bismo eventualno dali na godinu. I e, nadalje radimo na održivom financiranju. Komisija želi e, potrošiti 20% svog preračuna na akcijama za klimatske promjene. Međutim, to su napori e, koji se ne mogu e, poduzeti samo s javnim financiranjem, stoga treba održiva i sveobuhvatna strategija. U tom smislu e, mi proučavamo tržište zelenih, zelenih obveznica. Dogovorili smo direktivu o nefinancijskom izvješćivanju, zatim nedavni dogovor o odredbi odnosno o institucionalnim i profesionalnim mirovinama, e, to će e, poduze, to će E, potaknuti e, fond, mirovinske fondove da uzmu u obzir okolišne faktore. E, također imamo javnu konzultaciju o dugoročnim održavim ulaganjima. Akcije po zelenom, zelenoj knjizi će se usredotočiti na financijske usluge gdje god bile u Europi kako bi E, potrošači lakše uspoređivali proizvode. E, također ćemo e, pomoći da se usluge mogu nuditi preko granice i da Europa što bolje iskoristi fintech istovremeno jačajući zaštitu potrošača. Zahvali smo za izvješće Ole Ludvigsona u tom području. Sada da ću prijeći na bankarski sektor. E, poduzimajući mjere da produbimo kapitalna tržišta i dalje radimo na jačanju okvira za europski bankovni sektor. Europski bankovni sektor je osnažen i bolje kapitaliziran nego prije krize, no ostaje niz izazova. Mnoge banke e, se e, muče da bi kreditirale europsko gospodarstvo E, tehnološki razvoj stvara nove prilike, ali i izazove za ustaljene poslovne modele. E, trebamo naći prave odgovore na te izazove, a to je uglavnom u rukama samog bankarskog sektora, no prioritet komisije je pružiti odgovarajući okoliš da bi se to moglo učiniti sigurno i učinkovito. Želimo snažiti bankovnu uniju, imamo prijedlog za europski sustav OSIR osiguranja depozita e, i vi upravo raspravljate o nacrtu izvješća Ester Delange. E, da bismo E, se nosili sa visokim razinama nenaplativih e, zajmova, sada dajemo tehničku podršku e, putem naše službe za podršku strukturnim reformama. Kasnije ovog mjeseca komisija će usvojiti prijedlog da izmjeni direktivu o kapitalnim zahtjevima i to će promjene će ići u dva smjera. Prvo, preostali rizici u bankovnom sektoru e, će se riješiti primjenjujući međunarodne standarde iz Bazela, a drugo, e, mi e, mijenjamo naše zakonske propise da bi bili proporcionalni. To je dio našeg napora da sve bude da sve zapravo potiče rast. mi želimo i dalje raditi e, na povećanju financiranja gospodarstva i da pazimo može li, e, mogu li naši zakonski e, propisi biti više proporcionalni, a da daju iste e, prudencijalne rezultate. Želimo da naša pravila budu dosljedna, da budu okrenuta budućnosti. Želimo predložiti neke potrebne promjene u E, propisima za tržište istovremeno se bavimo svim drugim izvorima rizika u sustavu nadamo se da možemo naći e, e, ravnotežu između rizika i potreba fondova za tržište novca prije kraja godine ćemo dati prijedlog e, o e, sanaciji i oporavku. To će se temeljiti na postojećim pravilima, osobito uredbi o e, infrastrukturi tržišta novca. Želimo biti što konstruktivniji i odgovoriti na konkretne karakteristike CCP-a e, kako bismo bili spremni ako nešto krene po krivom. E, mi ćemo na godinu dati e, prijedloge za žuriranje e, okvira za makroprudencijalni rad. Mi ćemo osnažiti taj okvir, ali ćemo istovremeno nastojati da naša pravila budu proporcionalna, a institucije učinkovitije. I sad bih spomenuo PRIPS, jer je parlament nezadovoljan tom delegiranom uredbom. Naš, međutim, naša prva obveza je prema potrošaču. Europska komisija je pažljivo procijenila rezoluciju parlamenta po tom pitanju. Radimo sa europskim nadzornim eh, tijelima kako bismo E, se pozabavili e, onome što brine parlament. E, danas je komisija predložila i produljenje od 12 mjeseci za uredbu PRIPS kako bi poduzeća imali više vremena pripremiti nova pravila i dopustiti da imaju dovoljno vremena Dakle, ovo je samo jedan kratki, kratki primjer našeg rada i svega onoga što radimo u financijskim uslugama. Mi nastojimo naći ravnotežu, produbiti jedinstveno tržište, povećati financiranje e, gospodarstva općenito, istovremeno štititi potrošače i paziti da naš financijski sektor ostane konkurentan i dinamičan, ali siguran i radujem se svom budućem radu s vama. Zahvaljujem. I Zahvaljujem i potvrđujem da se parlament e, slaže da ne treba ponovo ulaziti u e, zakonodavstvo na toj razini. Dakle, gospodin Zalba. Hvala, gospodine predsjedniče. Govorit ću na španjolskom, ako se slažete. Zahvaljujem što ste došli među nas gospodine povjereniče, jer vi imate još važniji portfelj sada nego prije. I ono što ste rekli pokazuje da ste bili vrlo učinkoviti što se tiče vaših zadaća. Moram reći da što se tiče izvješća u koje sam ja uključen, ja vam pružam ruku, moramo pronaći sporazume kako bi e, izvješća bila usvojena na najbrži mogući način. Jučer smo imali saslušanje sa ministrima e, Španjolske i Portugala u okviru strukturiranog dijaloga i mogu reći da smo imali jednoglasnost, pozitivnu jednoglasnost e, što se tiče akcija koje su poduzete od strane tih e, zemalja. A jednoglasnost je bila e, također i vezana uz naše protivljenje bilo kakvom zamrzivanju e, fondova i sredstava. Što mislite o tom saslušanju u okviru strukturinog dijaloga? Ta, to saslušanje je bilo znači jučer pred našim odborom. Hvala. Da, naravno, to je tema koja izlazi iz ovog posebnog strukturiranog dijaloga. Koordinatori su se već složili oko zajedničkog stajališta koji je e, poslan e, predsjedniku parlamenta. Da, hvala. Kad govorimo o strukturiranom dijalogu, mi se slažemo, zapravo svjesni smo rezultata strukturiranog e, dijaloga što se tiče zamrzavanja e, sredstava Španjolskoj i Portugalu. Mi pripremamo naš paket e, odluka vezano uz to. Naša intencija je da pripremimo paket odluka naše znači mišljenje e, vezano znači u nacrt e, proračuna i to 16. studenog a da, također e, govorimo i o usklađenosti sa važećim uredbama, posebno kad govorimo o Španjolskoj i Portugalu, onda također usklađenost sa odlukom vijeća u okviru procedure zbog prekomjernog deficita. E, vlade, posebno vlada u Španjolskoj je bila tehnička vlada, proračun je i nacrt proračuna je bio podastrijet no već smo dobili pisma od Španjolske e, koji govore o novim e, angažmanima vlade da se podvrgne znači zaključcima vijeća i znači predviđanjima za proračun u okviru tih odluka. Naravno to je nešto što je ohrabrujuće jer moramo znati kako, na koji način ćemo e, e, raspravljati o eventualnoj suspenziji sredstava. Ne mogu reći o kojoj, kakva će odluka biti komisije sljedećeg tjedna, no u svakom slučaju mi slušamo sve ove signale koje šaljete komisiji. Hvala. Hvala vam. Mi u svakom slučaju cijenimo to. Peter Zimon, izvolite. Hvala. Dva pitanja. na području e, koje ste spomenuli trebamo e, znači znači sekuritizacije postavljamo se pitanje koji su to rizici kako znači osigurati da izbjeglemo znači stečaj ovdje smo razgovarali o tome, govori se znači o 20% u bilancama, a neki bi željeli da to bude više. Mislite li da li je to nešto što je ostvarivo? Nakon znači sve imovine koja je bila sekuratizirana, kako možemo napraviti razliku, znači ono što je napravljeno u Europi i drugdje. Prošle godine imali smo dosta velikih e, različitosti što se tiče znači vrijednosnih papira, hipotekarnih e, kredita i tako dalje. Smatrate li da je moguće što se tiče samog predmeta da razlikujemo e, kad razlikujemo znači upisivanje u knjigovodstvene knjige. A drugo, kad govorimo o nesolventnosti u vašem izvještu, govorili ste znači o toj fazi e, e, e, tri, a govori se o mogućnosti rješavanja nesolventnosti u Europi. Znači želimo jednostavno zajedničko e, rješavanje problema. Da li možete reći da kad govorimo o harmonizaciji nesolventnosti, da li možemo ostati u tom okviru i da li je to opravdano? Da, hvala. Imamo više pitanja ovdje. Prvo što se tiče sekuritizacije i zadržavanje rizika, znači ovog perioda naš prijedlog e, zadržava znači isti E, pristup što se tiče zadržavanja rizika. Kad govorimo o nadzornim znači, tijelima, ministrima financija i tako dalje, znači pravila funkcioniraju na najbolji mogući način i nemamo nikakve, e, nijedan dru, nijedno drugo područje oko kojeg najlazimo na takvu zapravo složna stajališta. Imamo znači ovdje odbor e, europskih e, nadzornika. E, u 2009. godini su govorili da ra, znači prijelaz na 20, 20% na jedan bilo kakav drugi postupak da bi zapravo bilo nešto da bi to zapravo imalo neželjene utjecaje i konzekvence. Isti pristup je znači krajem 2014. usvojila i EBA kad su znači napisali izvještaj vezano uz zadržavanje rizika na području sekuritizacije. Znači postojeća pravila zapravo e, smanjuju rizike E, vezane uz sekuritizaciju i izgleda da ti pravili, kako kaže, e, da ta pravila, kako kažu EBA, funkcioniraju na zadovoljavajući način. Postojeći sustav izgleda da jednostavno e, daje rezultate što se tiče željenih ciljeva i postizanja željenih ciljeva. To je naš prijedlog. Naravno, mi se veselimo tome da parlamenti e, da parlament znači donese odluku vezano uz to, no u svakom slučaju želimo e, konstruktivno razgovarati kako bi pronašli e, pravo rješenje. Ja zapravo ovo što sam rekao govorim kako bi opravdao prijedlog komisija. Što se tiče Edisa, sustava osiguranja depozita. Imamo nacrt e, izvještaja koji je e, nedavno bio dostupan. Moramo još uvijek e, analizirati izvještaj prije nego što donesemo neke zaključke i komentare. Kad govorimo općenito o pristupu komisija, e, komisija je govorila o tome da smanjenje rizika i e, zajedničko e, dijeljenje rizika je nešto što mora ići ruku pod ruku. Hvala. Da, to mora naravno biti i pravno, održivo i provodivo. Case Wimmer, izvolite. Hvala gospodine povjereniče. Ja sam upravo govorila na konferenciji vezano uz reviziju koju upravo provodite. Ja sam e, shvatila da ste dobili vezano uz to cijeli niz e, odgovora i da znači bi trebali uključiti također e, znači e, uključiti u taj tekst. Što se tiče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 Znači, pokazano je to da e, CCP zapravo e, ne odgovara na pitanja izuzeća što se tiče gotovinskih sredstava. Postavljamo si pitanje e, kako možete surađivati sa nadzornicima i središnjim bankama koji bi zapravo mogli riješiti ovo pitanje vezano znači uz mirovinske fondove. Hvala. Kad govorimo o Emir eh, reviziji, imali smo odgovore i komentare cijeli niz eh, dionika i također smo imali cijeli niz dokaza koje nam je poslato a što se tiče Emira, znači uredbe Emir, možemo reći da to dobro funkcionira, a što se tiče određenih derivatnih proizvoda i maži vezano to, to mora u svakom slučaju još biti definirano. Mi ne predlažemo znači sad tu promjene e, uredbe, nego se želimo usredotočiti na neke, neke ciljne prijedloge što se tiče nekih prekomjernih tereta ili pitanja proporcionalnosti a naš cilj bi bio da e, objavimo promjene što se tiče uredbe EMIR početkom sljedeće godine kako biste vi mogli finalizirati e, znači pravila prije nego što izuzeće za mirovinske fondove istekne krajem 2018. E, godine. Što se tiče samih modaliteta mogu reći da je to nešto na čemu još uvijek radimo ne mogu u ovom trenutku dati bilo kakve detaljnije komentare vezano uz to, no u svakom slučaju mi smo svjesni svih ovih e, pitanja, izuzeća e, za mirovinske fondove i ako je potrebno možemo također i razgovarati o eventualnom produženju takvih izuzeća. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, dobar dan, gospodine eh, potpredsjedniče komisije. Imam nekoliko pitanja i ja neću sada dužiti. Prva točka se tiče toga da zapravo želimo osigurati da stvari napreduju, no tržišta nam ponekad daju drugačije signale. Sada vidim ponekad imamo znači e, manjak transparentnosti. Prvo na području e, onoga što se tiče Deutsche Bank. Kad govorimo o testu otpornosti sva pravila bi se trebala primjenjivati na sve banke. Da. Ne, e, moramo biti sigurni da e, radimo na pravi način. Pogledajte, na primjer, situaciju talijanskih banata. Morate se uhvatiti u koštac sa problemima. Trebamo vidjeti što se događa. A znači ono što vi radite, zapravo što radi komisija, što mislite o tom e, djelovanju i konsekvencama Brexita na dinamiku i ritam, neophodni ritam, što se tiče bankovne unije, kapitalnih e, tržišta, kraja jedinstvenog e, nadzornog e, fonda i tako dalje. I još jedno pitanje povjereniče. Što nam možete reći o inicijativi što se tiče solventnosti komisije i nesolventnosti samih tvrtki? Moje pitanje je sljedeće. Da li komisija u ovom trenutku nam nešto može reći o tome što se tiče ove druge šanse u okviru ove direktive koja je toliko e, važna e, malim i srednjim poduzećima? Da. U istinu imali smo sada tu cijeli niz pitanja. Ja bih želio e, na njih odgovoriti. Kad govorimo o rezultatima testova otpornosti u bankovnom sustavu moram reći da su rezultati jasni i da cijeli bankovni sustav i banke su puno bolje kapitalizirane i u boljem se stanju nego što je to bio slučaj prije nekoliko godina. No, postoje određene slabosti koje su još uvijek tu prisutne i moramo ih rješavati. Vi ste spomenuli neke specifične banke. Komisija neće sad tu komentirati situaciju određenih specifičnih banaka, no kad govorimo o metodologiji samih testova otpornosti, radi se o EBAS testovima otpornosti, Znači, radi se zapravo o testovima e, otpornosti koje provodi EBA, i mora biti jasno da e, banke moraju e, prilagoditi svoje poslovne modele kako bi se uhvatili u koštac sa regulatornim i tehnološkim i drugim promjenama i okolnostima. Što se tiče situacije u bankarskom sektoru u Italiji, moram reći da određeni napredak u nekoliko posljednjih godina je napravljen E, ustanovljene su određene šeme za sekuritizaciju ne nenaplativih e, kredita i moram reći da zbilja e, radimo usko i surađujemo zbilja na najbolji mogući način sa talijanskim vlastima kako bi riješili situaciju. Što se tiče Brexita, vrlo je važno da sve države članice imaju konstruktivni pristup što se tiče znači e, uredbe i regulacija regulatornog okvira na području financijskog sektora, ali to izlazi iz okvira ovog specifičnog sektora. Kad govorimo o pitanju okvira za nesolventnost, ono što će se dogoditi već e, sljedećih mjeseci je znači e, prijedlog e, direktive o minimalnim znači zahtjevima zapravo se na neki način daje poduzećima druga šansa. Mi ćemo u svakom slučaju e, isto tako određivati referentne vrijednosti, provodimo određene analize. Imamo znači te referentne vrijednosti što se tiče e, samih okvira za nesolventnost u državama članicama. Mi ćemo e, procijeniti gdje su pot, reforme potrebne ili ne. A zatražit ćemo također i e, informacije od država članica što se tiče rezultata, koliko brzo se vraća dug, koliko su duge procedure vezane uz nesolventnost i tako dalje. Hvala. Dimitris Papadimulis, izvolite. Gospodine Dobrovski se. Želim vas pozdraviti još jednom u našem odboru. Vi ste spomenuli predviđanja za raza 2017. godinu. Ja bih vas želio nešto pitati vezano uz Grčku. Prije dva dana rekli ste u okviru sastanka Eurogrupe da ste postigli ciljeve e, što se tiče ovog primarnog viška u Grčkoj. Komisija je imala također i predviđene što se tiče gospodarskog rasta u e, Grčkoj. Želio bih znati koje su vaša predviđanja za 2017. godinu što se tiče i gospodarstva i javnih financija. Drugo pitanje je sljedeće. Vaš kolega gospodin e, Moskovici je rekao nedavno da je potrebno i moguće da E, znači krene na drugu evaluaciju grčkog programa 2016. godine e, u petom mjesecu smo znači imali procjenu stanja, u bio je uključeni i MMF vezano uz to. E, da li, da li komisija radi u tom pravcu vezano uz grčki dug? Hvala. Što se tiče situacije u grčkom gospodarstvu, naša očekivanja su da će grčko gospodarstvo se već sada vratiti gospodarskom rastu Što se tiče znači, gospodarskog rasta, očekujemo 0,6% e, znači recesije ove godine, ali očekujemo također i 2,7% gospodarskog rasta sljedeće godine. I vidimo da e, Grčka sljedeće godine za nju očekujemo gospodarski rast. Što se tiče znači proračunskih ciljeva, očekujemo da već ove godine grčki proračunski deficit e, e, bude znači manji od 2,5% BDP-a i da će biti smanjen na 1% sljedeće godine. A što se tiče strukturnih e, ravnoteža, znači imamo 1,7% BDP-a i čini nam se da je to u svakom slučaju nešto što je ostvarivo. A kad govorimo o mjerama povezani s dugom, već je o tome nešto rečeno u e, svibnju na sastanku euro grupe imali smo znači mjere na kratki, e, srednji i dugi rok. Te rasprave što se tiče duga će biti dio e, također i e, rasprava u okviru druge revizije. Komisija e, nije kreditor Grčke nego su to druge države eurozone, ali e, komisija će tu e, olakšavati komunikaciju. U svakom slučaju biti medijator. Hvala. Ako nemate ništa protiv, želim zahvaliti komisiji što su pokrili čitav niz tema. Ja ću sada ovdje navesti još jednu temu, a to je Brexit. Uzimamo zdravo za gotovo da Brexit znači da će Ujedinjena kraljevina izgubiti status kao država članica i da će postati treća zemlja u smislu europskog zakonodavstva. To znači da više neće moći iskorištavati pogodnosti europske putovnice za financijske usluge. Kao što znate ne postoji nikakav prijedlog za demokratskim nadzorom u Ujedinjenoj kraljevini vezano uz ove rasprave. Mi e, čujemo glasine da konzervativna vlada ide na težu verziju Brexita, da kako zbog toga mi je izuzetno žao, to je ono što mogu reći. A to znači da bi sugestija bila ne samo da ćemo napustiti europski gospodarski prostor, nego i Carinsku uniju. U najnovijem intervju sa Bloombergom, Mark e, Garnier, Garnier je rekao da putovnica više neće biti moguća, neovisno o tome hoće li Brexit e, biti ovakav ili onakav. Garnier je također e, sugerirao drugačiji tip odnosa. Prema njegovim riječima, ekvivalentnost neće biti dovoljna e, za banke koje se nalaze u Ujedinjenoj kraljevini, te predlaže posebne mjere za njih. Moje pitanje za vas je sljedeće. Jeste li razmislili o tome što je on mogao imati na umu i što mislite koje bi bile prednosti i nedostaci jedinstvenog e, tržišta i mogućnosti da Ujedinjena kraljevina ima takav hibridni aranžman. Jesu li vaše službe možda radile već na modelu e, takvog e, aranžmana? Europska komisija i ostali akteri u Europskoj uniji već su u više navrata naglasili da četiri slobode predstavljaju paket mjera. Dakle, tu ne može biti riječi o nekakvom biranju a la carte, budući da su četiri slobode temelj funkcioniranja unutarnjeg tržišta. To je naš stav i e, od toga nadustamo. Trenutno e, ne možemo ulaziti u detaljniju raspravu. Naime, i tu je povjerenik bio jasan. Pregovore ćemo pokrenuti tek nakon što dobijemo obavijest o aktivaciji članka 50. Dakle, neće biti nikakvih preliminarnih pregovora niti ništa u tom smislu, tako da je sada sve na Ujedinjenoj kraljevini, dakle oni e, trebaju aktivirati članak 50. Hvala. Ne vidim Marka dakle gospodin Anemans. Hvala, povjereniče. Naš klub ne shvaća. Zašto bi se ove četiri slobode trebale shvaćati kao jedinstven paket mjera. Naime, Ujedinjena kraljevina i onako nije bila u šengenskom prostoru. Nadam se da ste jučer dobro spavali i da ste jutros čuli vijest E, dosta toga se dogodilo od jučer. Ja postavljam ovo pitanje zato što nam je svima poznato da će rezultat predsjedničkih izbora u SAD-u imati posljedice za nas i u tom smislu me zanima nešto vezano uz Basel 3. Vi ste govorili o internalizaciji standarda i u smislu i u kontekstu globalizacije. Mislio sam da izbjegavate pritok um, američkih standarda. Možete li nam dati nešto više informacije o tome? Uh, on se uh, completion of uh, Basel 3. Što se tiče završetka rada u sklopu Basela 3, ovo stajalište već odavno formulirano. Ministri financija EU-a su to već potvrdili na sastanku ECOFIN-a u srpnju i na prethodnom e, sastanku ECOFIN-a. dakle ne prošli tjedan nego prošlog mjeseca. Iz toga je razvidno da se moramo držati onoga što je dogovoreno u samom Bazelu. Dakle, dovršetak pravila u sklopu Bazela 3 ne smije dovesti do značajnog povećanja kapitalnih zahtjeva. To bi bila prva stvar. Zatim, također trebamo zadržati osjetljivost na rizik u sustavu na način da banke imaju razloga da se odluče za manje rizične poslovne modele, dakle da imaju nešto što će ih na to potaknuti, a to se dakle treba odraziti u kapitalnim zahtjevima. Ovaj pristup je jednoglasno dogovoren na sastanku Ekofina i to je pristup temeljem kojeg smo razgovarali o ovim pitanjima i nadam se da ćemo na temelju toga uspjeti doći i do dogovora oko završetka tog procesa. Hvala, kao što znate, kolege znaju da ćemo sutra glasovati rezoluciju rezoluciji na ovu temu. E, vjerujem da će to biti usklađeno s tim načelima u velikoj mjeri. Izvolite da imam još nešto vremena. Mislim da s obzirom na ono što se događa s druge strane Atlantika, dakle s obzirom na uvijest koju smo dobili od jučer, mislim da se neće mijenjati uvjeti Bazela 3, ali sigurno će se barem donekle promijeniti opća atmosfera. Hvala lijepo. Zastupnik Hockmark, hvala Hvala i e, želim vam zahvaliti na vašem današnjem izlaganju. Ja imam jedno pitanje o tome kako gledate na gospodarski rast. Kao što ste rekli, gospodarstvo u državama članicama Europske unije očekuje da se određeni rast, međutim to se donekle temelji na iznimnoj monetarnoj politici, dakle tu govorimo o negativnim kamatnim stopama i o, o dakle tim monetarnim mjerama na tržištu. Mislite li da je to održivo? Jer tu postoji druga strana medalje. Naime, takva monetarna politika može dovesti do financijskih mihura. A ovaj rast koji se bilježi Hoće li se to dovesti do povećanja konkurentnosti na temelju reformi ili se to pak temelji na monetarnoj politici koja dugoročno nije održiva? Ovo kažem zato što prije svega smatram da trebamo izvršiti analizu da bismo mogli ocijeniti reformske politike u državama članicama i Europskoj uniji. Također smatram da nam je važno da znamo koliko je fragilno naše gospodarstvo u svjetlu zbivanja u SAD-u, s obzirom na dolazak novog predsjednika, e, koji zapravo ne gleda, nije sklon međunarodnim trgovinskim sporazumima. Dakle, što mislite, koliko je ovaj trend rasta održiv i kako gledate na opasnosti koje može predstavljati ovakva monetarna politika i što mislite o reformama u tom kontekstu? Hvala na pitanju. Dakle, e, koliko je održiv e, ovaj gospodarski oporavak. Pa evo, komisija upravo ustraje na tome, ustraje na činjenici da se bilježi gospodarski rast. Ovo je sada već četvrta godina gospodarskog oporavka, međutim, on je vrlo skroman, tako da ga treba osnažiti i očiniti održivijim. Što se tiče monetarne politike, Mario Draghi je sam kazao da se strukturni problemi u gospodarstvu ne mogu rješavati isključivo mjerama monetarne politike. Monetarna politika može dati vremena državama članicama, one na taj način mogu kupovati vrijeme, ali to vrijeme treba pametno iskoristiti za provedbu nužnih reformi. I kada razgovaramo o prioritetima ekonomske politike Europske unije, Govorimo o tri prioriteta. Jačanje investicija, jer mi tu kaskamo što se tiče investicija, to je naš kratkoročni problem, ali isto tako utječe i na prognozu dugoročnog rasta. Strukturne reforme su nam neophodne kako bismo modernizirali gospodarstvo i trebaju nam fiskalno odgovorne politike, jer ne postoji održiv rast bez održivih e, javnih financija. Prema tome, sva spomenuta tri elementa su bitna i to su upravo oni elementi koji se nalaze u godišnjem pregledu rasta i mislim da to također vrijedi i za pripremu godišnjeg pregleda rasta za sljedeću godinu. Prema tome, pitanje je bilo e, kako napreduju reforme, pa ja bih rekao da taj plan reformi dobro napreduje, međutim mogli bismo poželjeti i bolje rezultate. Ako je riječ o provedbi preporuka državama članicama, moglo bi se reći da je ostvaren određeni napredak u provedbi naših preporuka, ali u nekim slučajevima je on ograničen. To jasno govori o činjenici da treba poduzeti više u području provedbe strukturnih reformi, a mi da kako inzistiramo na tome i u dijalogu s državama članicama. provedba preporuka iz e, dakle tih e, izvješća upućenih državnim članicama bi trebala biti bolja. Nina Gil, hvala. Vi ste nam u listopadu, vi ste u listopadu u New Yorku rekli da je naš cilj osnažiti e, dakle rast i dokinuti granice tržištu kapitala. Međutim, uistinu vam e, treba angažman e, sektora upravljanja imovinom. Međutim, veći dio toga se nalazi u Londonskom sitiju. Neki tvrde da e, ta činjenica paralizira rad komisije, da komisija nema jasnu viziju o tome kako dalje. Umjesto toga se bavi tehničkim pitanjima kao što je režim ekvivalentnosti. Pitam se kako je do toga došlo i zašto idemo u tom smjeru. U trenutku kada se moramo usmjeriti na pitanje zapošljavanja i gospodarskog rasta i moramo iskoristiti sve mjere kako bismo postigli taj cilj, a nekako idemo u suprotnom smjeru. To bi moglo dovesti do percepcije da Europska unija provodi mjere regulatornog protekcionizma. Rezultati referenduma u Velikoj Britaniji ne smiju nas dovesti do toga da skrenemo s našeg puta. Europska komisija mora ispuniti obećanje predsjednika Junckera od prije godinu i po dana. Imamo još samo dvije i po godine pred nama. U tom vremenskom razdoblju ne znamo točno e, što će biti sa Velikom Britanijom, ali rekla bih da Europska unija uistinu hitno mora dati neke rezultate s obzirom na izbore u Francuskoj i Njemačkoj sljedeće godine. A osim toga trenutno e, upravo je izabran novi predsjednik u SAD-u koji e, se zalaže za protekcionizam, tako da i to znači da se ide jednim opasnim putem. Dakle, kako ubrzati postizanje rezultata? Pozdravljam i vaše komentare vezano uz bankarski sektor. Mene također brine potencijalni negativni učinak rasprave u Bazelu na gospodarstvo u EU i posebno moguće negativne posljedice za poslovanje u EU i financiranje infrastrukture. Posebno me brine brzo donošenje odluka i nedostatak transparentnosti čitavog procesa. Slažete li se sa mnom oko ovih bojazni i koje nam jamstvo možete pružiti da će prijedlozi koje ćete nam iznijeti nakon preporuka iz Bazela biti razmjerni i da neće ugroziti naš zajednički cilj poticanja gospodarskog rasta i zapošljavanja. Hvala. Hvala. Hvala vam na pitanjima. Dakle, kao prvo, što se tiče Unije tržišta kapitala, Europska komisija je nakon referenduma u Velikoj Britaniji izišla s jednim priopćenjem o uniji tržišta kapitala. Mi pokušavamo ubrzati rad na tom projektu i zapravo smo jasno rekli da perspektiva toga da će najveće tržište kapitala napustiti u Europsku uniju značiti da sada postoji još snažnija potreba za unijom tržišta kapitala u Europskoj uniji. I to će biti i dalje naš stav. A što se tiče kako možemo pospješiti postizanje rezultata, rekao bih da trebamo brzo postići dogovor o dakle prvim mjerama mi smo ih već predložile i e, već se nalaze u Europskom parlamentu. Čitav niz zakonodavnih akata nalazi se u fazi da je, naime, vijeće već e, postiglo zajedničko stajalište, no još uvijek se čeka stajalište Europskog parlamenta e, i tek tada možemo krenuti u trijalog. U tom kontekstu treba reći da sigurno možemo postići bolje rezultate i možemo to učiniti brže. Nakon što iziđemo s prijedlogom o CRR-u, pokušat ćemo vidjeti kako to može utjecati na dugoročne financije, posebno e, pitanje infrastrukture i malih i srednjih poduzeća. Komisija ima ambiciju ne da smanjuje svoje obveze, ne, mi želimo još više toga postići u području, e, dakle, u ovom području. Što se tiče Bazela, neću sada ponavljati naše stajalište, mislim da se više manje svi slažemo oko toga, ali e, najvažnije bi bilo da se postigne kvalitetan dogovor u Bazelu, a mislim da ćemo biti u boljoj poziciji budemo li mi iz Europske unije imali jedinstveno stajalište. Kao što znate, mi nismo član, mi smo samo promatrač u Bazilu, ali nastavimo koordinirati stajališta država članica i želimo se pobrinuti da Europska unija iznese jedan koordinirani pristup tijekom pregovora. Važno je da se dođe do jednog kvalitetnog dogovora u Bazelu koji će se onda moći provesti. Da kako mi uvijek uzimamo u obzir e, specifičnosti u Europi i dakle uzimamo u obzir i potrebe za financiranjem realnog sektora. Tako da ćemo to svakako uzeti u razmatranje e, prilikom izrade našeg stajališta, ali moramo doći do jednog odmjerenog stava. Hvala. Jose Manuel Fernandez. Hvala. Ja sam također želio e, pozdraviti potpredsjednika komisije i imam neka konkretna pitanja za njega. Prije svega, kako ocjenjujete perspektivu rasta u Europskoj uniji, a posebno u eurozoni? Zatim, Zanima me što misli o gospodarskom rastu u Portugalu. Ja dolazim iz Portugala. I kako gleda na proračun za 2017. godinu. Kako objašnjava značajne razlike u e, procjenama i prognozama za nacrt proračuna i ocjenu komisije. I nadalje, e, koje bi on preporuke formulirao za Europsku uniju i Portugal i dakle što bi zapravo Portugal trebao učiniti da postigne gospodarski rast? Dakle, koje bi bile preporuke za proračun za 2017. A za Portugal? Da, prvo kad je riječ o rastu u Europskoj uniji i eurozoni i o predviđanjima, kao što sam rekao, nastavlja se skroman gospodarski oporavak i mi smo malo e, povećali predviđanja za ovu godinu, ali donekle smanjili za narednu godinu. E, te su izmjene relativno male, 0,1, 0,2 e, postotaka, dakle općenito slika ostaje nepromijenjena, još uvijek se nastavlja skroman gospodarski rast tako da treba osnažiti taj oporavak. Kad je riječ o Portugalu, predviđa se da će gospodarski rast u Portugalu biti ispod e, prosjeka Europske unije ove godine 0,9 na godinu 1,2%. A kad je riječ o tome što bismo mogli preporučiti Portugalu i u fiskalnom području, rekao bih prvo da ne mijenja smjer, da ne e, da ne mijenja onaj napor reformi koji je već učinjen i u okruženju sve veće gospodarske nesigurnosti s kojim smo suočeni jako je važno ostati oprezan e, kad je riječ o makroekonomskoj i fiskalnoj politici jer znamo da uvijek kad postoji globalna nesigurnost e, uvijek se ide ka sigurnosti što znači da neka gospodarstva ostaju više izložena prema tome treba paziti da Portugal ne mijenja smjer. Hvala gospodin Fernandez. Puno hvala. Hvala predsjedniče, hvala do predsjedniče komisije. I ja želim čestitati na povećanju vašeg portfelja. Rekao bih nekoliko riječi o ocjeni učinka koji ste nedavno objavili, u ovom domu je rečeno da e, ta ocjena nema dovoljnu razliku između reosiguranja i osiguranja. Jutros smo razgovarali o prijedlogu Estratelaga i odbor E, se nije time bavio, ali ja želim čuti e, što vi e, smatrate, što je vaše mišljenje o tome. Hvala. Pa prvo, kad je riječ o strukturu prijedloga za Europski sustav osiguranja depozita, Europska komisija je to predložila, počeli smo sa pristupom reosiguranja, što znači da prva država članica koristi nacionalne e, sustave osiguranja depozita prije nego što pređe na europski sustav, a onda prelazimo na pristup gdje određeni dio iznoka, iznosa koji treba kompenzirati odmah isplaćuje Europski sustav osiguranja depozita i s vremenom ćemo povećavati taj postotak kako bismo na kraju došli do potpunog osiguranja. E, naravno, otvoreni smo za raspravu o točnom putu kako ćemo stići od sadašnje situacije do onoga što će na kraju biti potpuno osiguranje prema prvobitnom prijedlogu komisije. Kada je riječ o reakcije komisije na nacrt izvješća Estrade Lange, on je tek nedavno dostavljen, tako da još uvijek ocjenjujemo razne modalitete i gledamo kako se to može uklopiti u pristup komisije, ali kao što sam rekla u svom odgovoru na prethodno pitanje, mi ćemo kao komisija biti otvoreni i spremni tražiti kompromisna rješenja koja će nam omogućiti da dođemo do e, dogovora o europskom sustavu osiguranja depozita. Znam da o tome još nije glasano u odboru. Da, upravo tako. Mi radimo na tome. Jose Manuel Fernandez, zahvaljujem. Ovo je pitanje možda malo izvan e, naše teme, ali većina ljudi u ovoj prostoriji smatra da je vladavina prava važna i da je se moramo pridržavati i da ne smijemo diskriminirati. Ja sada Mislim na ovu knjigu predsjedniku Olandu koja je upravo objavljena gdje on kaže da Francuska ne treba poštivati pakt za rast, pa vas pitam e, da li vi osjećate izvjesnu nelagodu zbog tog sporazuma koji je spomenut u toj knjizi. Možda takav sporazum ne postoji, jer ako postoji, onda on predstavlja diskriminaciju i protivi se svim našim pravilima. Želim biti vrlo jasan. Sve države moraju poštivati pakt za stabilnost i rast i to se odnosi na Francusku jednako kao i na svaku drugu državu. Stoga ne mogu komentirati ništa što eventualno piše u nekoj knjizi. To je stajalište komisije, ono je jasno. A kad je riječ o pridržavanju Francuske eh, pakta za stabilnost i rast, mi smo u intenzivnom dijalogu sa francuskom vladom otkad je ova komisija preuzela dužnost i uvijek iznova naglašavamo da Francuska mora ispraviti prekomjerni deficit prema odluke vijeća što znači sljedeće godine. Mi dobivamo takva obećanja od francuske vlade. Oni kažu da će se toga pridržavati i vidimo da se nacrt plana proračuna priprema sa ciljem da se ispravi prekomjerni deficit. Moramo još uvijek razgovarati o učinku konkretnih mjera koje se predlažu u tom planu, ali vlada se opredijelila za to i komisija e, prati situaciju i pazit će da e, to i ostvari e, francuska vlada. Gospodin de Pereira ima riječ. Hvala. Do Dopredsjedniče, dobrodošli. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi e, na nenaplative dugove u bilancama banaka. Mi već neko vrijeme razgovaramo o tom pitanju u komunikaciji o dovršenju bankovne unije u studenom prošle godine. Komisija je rekla da smatra, odnosno razmatra e, prijedlog e, kojim bi se rješavalo to pitanje. Rekli ste da ste izvršili pritisak na nekoliko država članica putem preporuka po državama i da radite e, na rješenjima koja su prilagođena svakoj pojedinoj državi, osobito s talijanskim vlastima. Možete li nam reći nešto više o konkretnom prijedlogu koji će komisija iznijeti, ukoliko će ga biti i možete li potvrditi utvrditi da li takav prijedlog sadrži neke posebne mjere koje će e, postaviti država kako bi se nenaplativi dugovi uklonili iz bilanca banaka. Drugo moje pitanje odnosi se na e, kredibilitet sustava bail-in. Dakle, E, takozvani minimalni zahtjev za prihvatljive e, dugove Komisija je također rekla da će 2016. dati zakonodavni prijedlog o ukupnom kapacitetu apsorpcije gubitaka kako bi smo se uskladili s međunarodnim standardima. Želim znati da li potvrđujete te rokove i ako je tako, e, koji model komisija razmatra, osobito da li želite predložiti nekakvu, e, nekakav spoj e, između Mirela i Tilaka. Pa po pitanju nenaplativih dugova. Da, u raznim državama članicama se razlikuju kako uvjeti, tako i zakoni, no mi usko surađujemo sa europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i ssm kako bismo e, našli način kako se države mogu nositi sa nenaplativim dugovima. No to je nešto što trebaju učiniti države članice. Vidimo da mnoge države članice taj problem rješavaju na razne načine. Neke države otvaraju svoje tržište nenaplativih dugova poput Grčke. Neke države e, osnivaju posebne e, banke, Španjolska, na primjer, radi na podjeli tereta, Mađarska je opet našla drugo rješenje. Dakle, mi gledamo eh, kako će funkcionirati talijanski sustav sekuritizacije, a isto tako se bavimo tim pitanjem u svojim preporukama pojedinim državama kako bi se našla rješenja prilagođena svakoj državi. Ovaj posao je u tijeku, a mi sada radimo i sa državama članicama u odboru za financijske usluge e, kako bi se izradio sveobuhvatan europski pristup MPL-ovima. E, to je ono što sada radimo i jedan od glavnih izazova koje još uvijek ima naš makovni e, sustav. A po pitanju tilaka mogu potvrditi da ćemo iznijeti prijedlog e, tilak to će biti još ovaj mjesec i mi ćemo E, ispuniti svoju međunarodnu obvezu. Naravno da postoje razlike između tilaka i emroa, jer tilak se primjenjuje na e, globalne sustavno važne e, banke, a Semlak se primjenjuje na sve banke, no E, aranžmani Tilak i Emerel se moraju međusobno uskladiti kako ne bi bilo neusklađenosti između ta dva okvira. E, na tome još radimo. Hvala. E, puno hvala gospođa Winburn. Hvala povjereniče. Želim se osvrnuti na dosije Meta 2 na zahtjev komisije obzir je odobrio odgodu provedbe za godinu dana jer je druga razina kasnila. Mi smo e, govorili o dva još neizrađena tehnička standarda. Na tom sastanku je većina tražila da se to što prije donese kako bi e, provedba krenula u siječnju 2018. godine. Hoćete li moći usvojiti te RTS-ove do kraja ove godine ili ćete tražiti još jednu odgodu u primjeni teksta na razini 1? Pa u slučaju MIFITA 2, kao što znate, već je došlo do odgode, pa moramo izbjegavati daljne odgode i mi vjerujemo da je to sasvim izvedivo, pa se nadamo da ćemo preostale dvije RTS mjere e, usvojiti vrlo brzo. E, kako bi se na vrijeme pripremili za MIFID koji treba početi početkom 2018. Dakle, RTS je ono što e, privlači najviše rasprava. Mi smo govorili o tome na posebnom sastanku koji se bavio samo tim pitanjem i Čuli smo prijedlog koji je prilično uravnotežen, no u parlamentu su neki bili zbog toga zabrinuti, pa sada e, tražimo najbolji način kako da radimo dalje o maksimalnim izloženostima ali naravno i ovdje trebamo naći odgovarajuću ravnotežu. S jedne strane tvrdimo da se želimo boriti protiv špekulacija, a s druge strane nam se javljaju organizacije poljoprivrednika koje kažu da nam naši prijedlozi stvaraju probleme, da će oni morati ograničiti svoj rad i u stvari to ometa njihov normalan e, način rada, njihovo normalno poslovanje. E, dakle, oni trebaju umanjiti rizik za sebe. Tako da je i to nešto što moramo uzeti u obzir kada izrađujemo te prijedloge. U svakom slučaju radimo na tome i nadamo se da ćemo moći ovdje uspostaviti dobru ravnotežu. Hvala. Thank you very much. Hvala vam puno. Mi ćemo se ponovo vama obratiti vezano uz ovu točku. Mi razgovaramo o tome i osmislit ćemo naš odgovor što je prije moguće jer je tema vrlo važna. Važno je znači E, predvidjeti što će se događati. Mi to u svakom slučaju pomno pratimo, moramo završiti našu procjenu. Što se tiče zbilja detaljnog analiziranja i isto tako e, odgovora na ovo e, složeno i osjetljivo pitanje. Kad govorimo o različitim kategorijama tržišta. Gospođa Pervaš Beres, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, postavila vam, bi vam pitanje, uprosite e, krivi mikrofon koristim. Znači, želim vam postaviti pitanje vezano uz spajanje londonske burze i e, dojče burse. Ovdje e, vaša kolegica povjernica govorila e, i analizirala tu operaciju e, pod uglom konkurentnosti i to neovisno o Brexitu. No čini mi se da to spajanje nije samo znači ova, ovo tržišno natjecanje koje je izuzetno važno, nego također imamo i druga dva aspekta koja su izuzetno važne koje, pomno moramo e, analizirati. Znači imamo s jedne strane nadzor, a s druge strane regulaciju. Gospođa Vestager e, je htjela što se tiče e, tržišnog natjecanja željela ta dva aspekta isključiti. Ako ova E, operacija bude završena, onda će to biti najveće poduzeće što se tiče infrastruktura. Jer će se raditi o 25 milijardi kapitalizacije. Nemamo u okviru EU tako veliko poduzeće što se tiče infrastrukture. Znači, jedne strane govorimo o Brexitu i trebamo se e, trebamo poštivati pravila unutarnjeg tržišta, a s druge strane stvaramo tako veliku e, tvrtku koja je zapravo velika sa sistemskog e, stajališta. Što se tiče e, znači e, tijela za regulaciju, postavlja se pitanje da li to e, treba biti u Londonu, imali smo protivljenje tome, a što se tiče uredbe Emir, onda o, ta uredba upućuje na E, Europski sud. I da, što se tiče e, Ujedinjene kraljevine, to je zbilja veliki problem. Radi se znači ovdje o tvrtci koja bi bila toliko velika da sistemski zapravo bi e, izbjegla direktni nadzor Europske unije. Kako komisija može u, e, na pravi način se baviti tim predmetom, a ne samo pod e, uglom tržišnog natjecaja koja ne uzima u obzir znači sve ove utjecaje na kapitalna i financijska tržišta ove fuzije, ovog spajanja. Da, uistinu kad e, govorimo o Londonskoj burzi i Deutsche burzi i njihovom spajanju, da radi se o dosje u koji prati DG Kompi, ima kolegica Vesteger, da u ovom trenutku ovo spajanje se procjenjuje, nije nijedna, nikakva odluka donesena. No, u potpunosti se slažemo da imamo aspekte ne samo tržišnog natjecanja, nego isto tako i ovaj rizik koncentracije, nešto što analizira DigiComp. No, imamo također i taj aspekt financijske stabilnosti te regulatorni aspekti. U svakom slučaju moramo e, također odgovoriti na pravi način na te aspekte, no u svakom slučaju odluka će se donijeti i to je e, znači e, glavna uprava za tržišno natjecanje koje će donijeti odluku. U ovom trenutku vam ništa više ne mogu eh, reći o tome. Želite li još nešto reći? Hvala gospodine potpredsjedniče na vašem odgovoru, ali nije taj odgovor zadovoljavajući. Na što se tiče uh, eh, DG Kompa, možda vi ili gospodin e, Juncker bi trebali analizirali taj aspekt. mislimo zapravo da kolegi povjerenika bi trebao se baviti tim e, pitanjem. Ja u svakom slučaju vjerujem e, gospođi Veseger da će dobro analizirati ovaj aspekt tržišnog natjecaja, no ona nema na neki način nadležnost da analizira znači ovaj aspekt rizika što se tiče financijske stabilnosti tržišta ili ovaj regulatorni aspekt. Možda biste vi trebali zatražiti mišljenje ECRB-a ili e, Središnje banke kad govorimo o tako, takvom dosjeu. Da, još jednom ponavljam da znamo da cijeli niz tih element, imamo cijeli niz elemenata koji izlaze iz okvira tržišnog natjecanja, mi to sad u ovom trenutku analiziramo, procjenjujemo i e, tražimo najbolji način e, kako e, riješiti taj dosje. Evo, mi sad u ovom trenutku to analiziramo i takvo je sad stanje stvari. Gospodin Feuerler, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođa Vestager je bila spomenuta. Da, imamo znači odluku koju je komisija usvojila što se tiče situacije u Irskoj i povezano s Aplom. Imali smo kontakte sa vladom SAD-a. Čini nam se da dobili smo dojam da SAD predstavlja interese eh, eh, tvrtki iz SAD-a, američkih tvrtki. I Postavlja se pitanje kako znači povećati taj kapital i kad govorite znači o nesolventnosti banaka i, govori se o tome da ako se znači smanji veličina banaka to će biti pozitivno, ali trebamo vidjeti tko e, može riješiti to, onda imamo puno e, natjecatelja Eh, iz SAD-a. Mislim da prije svega bismo trebali na, imati na umu što se događa u SAD-u. Donald Trump je rekao da će Amerika biti prije na prvom mjestu. Bilo bi možda dobro da EU eh, provede jednu procjenu stanja te E, pogledamo da li možda regulacija nije prestroga, da li možemo možda dati malo e, više slobodnog prostora bankama za djelovanje. EU je jaka kad e, ima instrumente i kad rješava probleme, čini nam se da što se tiče Bazela, Države članice koje su dio znači odbora, bazilskog odbora, one ne, e, nemaju zajedničko stajalište i ne govore jednoglasno. Kada bismo imali možda različite strategije komunikacije, onda bismo mogli možda imati jaču jedinstvenost što se tiče stajališta Europske unije. Da, Opet nekoliko pitanja vrlo kratko vezano uz ovaj slučaj Apple. Radi se o slučaju državnih potpora gdje je znači e, znači ova kompanija dobila određene selektivne prednosti kroz e, znači porezna rješenja i to u smislu niskih e, korporativnih poreza za poduzeća. Radi se o znači koristima koji su u srcu te odluke. Vidimo da često se to predstavlja kao znači e, znači nešto što je povezano sa e, poreznim odlukama i da mi sad tu dovodimo u pitanje stopu e, poreza na dobit e, Irske, ali to nije slučaj. Što se tiče Bazela, ja sam već dva put to komentirao, ne znam da li sad tu imam što za dodati, no u svakom slučaju se slažem s ovim što ste vi naglasili. Važno je da svi imamo isto mišljenje i e, govorimo na isti način u okviru e, sastanaka Bazela. Kad e, govorimo o eventualno prekomjernoj regulaciji propisima, E, upravo smo se time pozabavili da analiziramo znači te aspekte i da vidimo zapravo kakav je kumulativni učinak određenih e, zakonodavnih akata. Željeli smo procijeniti da li određeni bonitetni rezultati se mogu postići ako imamo zapravo administrativnu e, administrativni teret koji je lakši posebno za mala i srednja poduzeća? Da li možda mogu što se tiče izvještavanja imati neke lakše, e, neka lakša pravila? Mi smo upravo sada završili ovu procjenu e, stanja. Mi ćemo izvješće na kraju mjeseca predstaviti vezano uz tog i mislim da neki nalazi u E, nalazi će se također naći u našem zakonodavnom prijedlogu. Mogu reći da je ovo zbilja dobro valjano pitanje, ne trebamo sad to e, krivo razumjeti, ne radi se sad tu o e, ukidanju e, našeg zakonodavnog okvira, nego pokušamo vidjeti kako cijeli taj okvir može se pojednostaviti i kako ga učiniti proporcionalnim. Hvala. Mislim da sada možemo zaključiti ovu uistinu plodnu razmjenu mišljenja. Ja također koristim e, priliku da spomenem e, nešto što je proizašlo iz e, razgovora o SSM-u. Komisija je u svakom slučaju poticala u reviziju e, drugog stupa. To će se koristiti u srep e, postupcima i čini nam se da je to možda pozitivno rješenje vezano uz e, neke dileme što se tiče jasnoće samog e, zakonodavstva. Postavljamo si pitanje ako je to sad neki zaštitni mehanizam, onda to u svakom slučaju e, utječe na zahtjeve u okviru smjernica gdje imamo znači nacionalne, nacionalna tijena za nadzor tržišta i gdje s druge strane imamo e, direktivu i e, uredbu o zloporavi tržišta i možda možemo imati na, neki način e, kontradiknu situaciju. Postavlja se pitanje da li je to znači zaštitni mehanizam kad govorimo o ESMI, da li može komisija doprinijeti da se na ujednačen način primjenjuje taj stup nije to sad pitanje ko, na koje treba odmah u ovom trenutku dobiti odgovor, no mislim da se to pitanje pojavilo u samoj diskusiji. I e, složili smo se zapravo u okviru diskusije da postoji taj e, mogući problem. Želite li odgovoriti na to ili ne? Vrlo kratko vrlo kratka reakcija. Mi ćemo to u svakom slučaju pokušati riješiti u okviru našem, našeg prijedloga CRD u okviru paketa. Hvala, hvala vam još jednom. Mislim da sada možemo zaključiti zahvaljujući podpredsjedniku Dobrovsk, Dobrovski su A kad e, govorimo o reviziji e, znači bankovnih, e, bankovnog knjigovodstva, mi ćemo imati raspravu vezano uz to. A da, isto tako E, znači govorimo vezano znači u to da moramo imati e, što se tiče kapitalnih zahtjeva e, spravila ista pravila u različitim jurisdikcijama. Zahvaljujem još jednom i zaključujem sastanak.